Dobar dan svima. Molim vas da zauzmete svoje mjesta. Krenut ćemo s današnjim sastankom. Ovo je vrlo važan trenutak eh, u radu našeg parlamenta. Eh, pred nama je eh, saslušanje kandidatkinje za poziciju e, povjerenice Ilve Johansson. E, želim vam dobrodošlicu e, u Europskom parlamentu. Hvala što ste došli na sastanak odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Hvala vam lijepa. E, podsjetio bih vas samo na to na koji će način funkcionirati cijela procedura. A kao prvo prema e, prilogu sedmom poslovnika e, postoje smjernice za potvrdu kandidata, a Europski parlament procjenjuje treba li ih potvrditi temeljem općih kompetencija, predanosti europskim vrijednostima i njihovog e, znanja i poznavanja e, resora. Pritom ćemo procijeniti i e, njihove komunikacijske vještine. Podsjetio bih vas da je Europski parlament podnio e, pripremni upitnik kandidatkinji za mjesto povjerenice sa dva opća pitanja i tri specifična pitanja koje je pripremio odbor LIBE. Dakle, ovaj odbor. A kandidatkinja je u pisanom obliku dostavila odgovore na ova pitanja pitanja i e, te odgovore dobili su članovi odbora na svim službenim jezicima Europske unije. Isto tako bih podsjetio e, da odbor za pravne poslove nema primjedbi na održavanje ovog saslušanja e, povjerenice, odnosno kandidatkinje za povjerenicu gospođe Johansson. Današnja rasprava teče će kako slijedi. Kao prvo, kandidatkinja će se predstaviti E, odnosno iznijeti uvodno izlaganje u trajanju od najviše 15 minuta. E, nakon toga predviđeno je vrijeme za e, pitanja i odgovore. Maksimalno 25 pitanja će postaviti članovi ovog odbora. Na samom početku, kako je to uobičajeno, imat ćemo krug pitanja koje će postaviti predstavnici klubova u skladu sa njihovom e, zastupljenosti u parlamentu temeljem e, Tontovog e, principa. Za svako pitanje predviđeno je pet minuta. Zastupnik postavlja pitanje u trajanju od jedne minute. Odgovor, za odgovor je predviđeno dvije minute, Dopunsko pitanje isti zastupnik e, može postaviti u trajanju od jedne minute i e, dopuna odgovoru može trajati također jednu minutu. Dakle, u prvom krugu e, pitanja postavljaju predstavnici političkih klubova. Nakon toga imat ćemo drugi krug pitanja u kojem će pitanja postavljati i članovi e, klubova, a i nezavisni zastupnici. Na kraju saslušanja kandidatkinja za e, funkciju povjerenice imat će pet minuta za završno izlaganje. E, molim vas da vodite računa o predviđenom vremenu i minutaži. E, zato e, što moramo voditi računa o tome da poštujete e, dodijeljeno vam vrijeme kako biste svi mogli postaviti pitanje. Ukoliko se ne budete pridržavali predviđenog vremena, morat ću vas zamoliti da prekinete ono što govorite. Ne bih želio nikoga prekidati, tako da vas molim da se držite predviđenog vremena i zahvaljujem na razumijevanju. Što se tiče simultanog prijevoda, imamo prijevod na sva tri, eh, svih 23 eh, službena jezika Europske unije. Molim vas eh, da ne govorite prebrzo kako bismo imali osiguran potpun prijevod. Današnja rasprava prenosi se e, uživo putem e, interneta, a isto tako e, moći ćete potražiti snimku saslušanja na internetskoj stranici Europskog parlamenta. Preliminarno želim reći da je ovo saslušanje posebno važno za odbor Libe. Kao prvo, ovo je jedino saslušanje na kojem je nadležan odbor Libe Dakle, e, ovdje ne dijelimo nadležnost ni sa jednim drugim odborom. Mi smo jedini ovdje nadležni e, što se tiče e, propisa iz ovog djelokruga rada, iz ovog resora. Prema Lisabonskom ugovoru mi smo nadležni za europsku politiku azila i migracija, upravljanja granicama, politikama povezanim sa šengenskim prostorom, a isto tako E, smo nadležni za sigurnosnu politiku Europske unije, a to uključuje borbu protiv organiziranog kriminala, e, teškog prekograničnog kriminala, terorizma. A isto tako smo e, zaduženi za funkciju i obnašanje dužnosti Europskog javnog tužitelja. Pred nama su veliki izazovi e, pred Europskom unijom i državama članicama e, s obzirom na kretanja u zadnjih nekoliko godina. E, sada krećemo sa saslušanjem. Na samom početku riječ ima gospođa Johansson. Izvolite. Imate na raspolaganju 15 minuta. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, članice i članovi ovog odbora. Iznimno mi je drago što sam danas ovdje pred vama. Jasno mi je da e, mi neće biti lako, ali moram priznati da iako imam tremu, zapravo sam se veselila ovom saslušanju, zato što je ovo e, jedan od osnovnih elemenata demokracije. Vi ste izravno izabrani predstavnici europskih građana i vi ste ti koji ste zaduženi za provedbu saslušanja i vi ste ti koji trebate donijeti odluku o tome e, trebam li obnašati ovu dužnost e, za koju sam predložena. A e, naravno, e, to znači da bismo onda surađivali u narednih pet godina. E, ja sam u Švedskoj e, bila članica vlade u sklopu e, tri različite vlade koje su bile manjinske vlade. Bila sam ministrica i upoznata sam s načinom kako doći do kompromisnih rješenja i kako to postići temeljem suradnje među različitim klubovima. Jasno mi je da je to iskustvo koje će biti vrlo korisno u suradnji s vama. 2015. godine Švedska je primila više izbjeglica od bilo koje druge države članice per capita po glavi stanovnika. 2013 trećina maloljetnika bez pratnje koji su došli u Europu došli su u Švedsku. E, to je doista bio veliki izazov. U to vrijeme dobila sam zaduženje od premijera da koordiniram sve mjere koje se odnose na upravljanje migracijama i integracijom migranata u švedsko društvo u to vrijeme. Ponosim se time što je Švedska dala utočište tako velikom broju izbjeglica u to vrijeme. Isto tako ponosim se time što su mnogi od njih integrirani u naše društvo i daju svoj doprinos našem gospodarstvu. Međutim, istodobno, e, postalo mi je iznimno jasno e, da postoji nešto što nam nedostaje, a to je e, sustav migracije i azila u Europskoj uniji koji dobro funkcionira. Ono što nama treba je zajedničko i održivo europsko rješenje za migracije. Treba nam rješenje koje će biti predvidivo i za pojedince i za društvo. Migracijske i sigurnosne politike iznimno su važne i mogu se međusobno nadopunjavati, međutim od samog početka želim jasno reći da su to dva odvojena područja. Migracije ne bismo trebali doživljavati kao prijetnju za sigurnost. E, sigurnost je povezana sa slobodom. Svi u Europi trebaju imati slobodu i živjeti u društvu u kojem postoji vladavina prava. I E, trebaju vjerovati da tijela državne uprave rade sve što je u njihovoj moći kako bi ih zaštitili. Ja isto tako da se bore protiv onih koji ugrožavaju te slobode. Prijetnje za sigurnost predstavljaju i prijetnju za naše društvo. Međutim, isto tako moram reći E, da trebamo voditi računa o tome da slobode koje želimo zaštititi ne smiju biti ugrožene e, sigurnosnim mjerama koje poduzimamo kako bismo zaštitili same te slobode. E, Moje je cilj uspostaviti sustav koji će funkcionirati i biti u skladu s našim vrijednostima. Moj prvi prioritet, a to će biti teško, svjesna sam toga, je uvesti novi pakt e, za migracije i azil. To će biti teško, ali mora biti jasno da e, tu e, ne možemo misliti da postoji opcija neuspjeha. Tu moramo pronaći rješenje za Europu. Tu postoje vrlo komplicirani izazovi, a u ovom trenutku postoji pozitivan zamah kako bismo došli do rješenja a tu nam može biti koristan europski pristup. Možemo izgrađivati mostove i e, pri tome moramo imati političke smjernice za prostor migracija. Moramo građanima dati odgovore na pitanja koja su im jako važna, a i migracije i e, sigurnosna pitanja su vrlo važna našim građanima. Migracije i sigurnost povezani su sa našim politikama unutar Europske unije i izvan nje. Koherentnost je iznimno važna. E, mora postojati predvidivost u upravljanju migracijama. Moramo zaštititi vanjske granice, osigurati da postoji e, sigurnost za građane i to je prvi zadatak e, u ovom resoru. Tu moramo pronaći zajednički jezik. E, Kompromis i suradnja su okosnica e, zajedničkog rada na razini Europske unije. E, Računam na to da ste vi kao europarlamentarci i članovi ovog odbora iskusni u ovom načinu rada. Europske vrijednosti su one kojima ćemo se voditi. Nećemo e, raditi na tome da vodimo računa o ovim vrijednostima samo u Europskoj uniji, nego i u drugim dijelovima svijeta i zato je važno boriti se protiv ekstremizma, populizma i krajnje desnice. E, posebno e, sam motivirana boriti se e, u određenim područjima gdje postoje velike izazovi što se tiče unutarnjih poslova. Ne postoji niti jedan drugi resor za koji bih željela biti zadužena. Zahvalna sam na tome što me nova, novo izabrana predsjednica predložila za ovu funkciju. Prijetnje našoj sigurnosti neprestano se mijenjaju i mislim tu moramo prilagoditi. E, tu e, moramo ukloniti e, praznine i osigurati da Europska unija bude dorasla tom zadatku. Moj je izgraditi e, učinkovitu sigurnosnu uniju i to na temeljima koje smo izgradili u zadnjih pet godina. A to znači da trebamo osigurati da propisi koje smo usvojili budu e, učinkovito provedeni u praksi. To znači da moramo ukloniti pravne praznine koje postoje u sigurnosnom prostoru, boriti se protiv krijumčarenja droga, trgovine ljudima, e, protiv seksualnog zlostavljanja djece, E, jer vrlo često su e, e, najranjivije, skupine našeg društva izložene tim vrstama kriminala. Neumrno ću raditi kako bih onemogućila zločinačkim skupinama provedbu njihovih napada. Borit ću se protiv svih oblika radikalizacije. Drago mi je što je posebni odbor za borbu protiv terorizma izradio izvješće kojim ću se voditi u svom radu. E, ono što je ovdje ključ je poštivanje propisa i suradnja, to je tim važnije s obzirom na razvoj sigurnosnih prijetnje. Moramo e, poticati suradnju, to je iznimno važno u ovom e, segmentu. Moj pristup će biti utemeljen na dokazima. Moj je cilj e, primjenjivati načelo bolje izrade zakonodavstva e, što se tiče pripreme zakonodavnih prijedloga iz mog portfelja. što se tiče migracija, kao što svi dobro znate, u raspravama su postojale velike razlike. Rasprave su vrlo teške, a postoji potreba za tim e, da dođemo do predvidivih e, i izvedivih e, zajedničkih rješenja. Moja misija koju sam dobila od novo izabrane predsjednice potpuno je jasna. Trebam predložiti novi pakt o migracijama i azilu. Moj pristup e, bit će sljedeći. Prvo ću pažljivo saslušati različita gledišta kako bih ustanovila gdje postoji e, zajednički jezik. Surađivat ću i s parlamentom, ali imati e, sastanke sa svim državama članicama. Budem li potvrđena, moja je namjera vrlo brzo održati bilateralne sastanke sa svim državama članicama, a o tome ću izvijestiti ovaj odbor. E, bavit ću se e, svim instrumentima u sklopu migracijske politike, azilom, e, jačanjem vanjskih granica, pitanjem povratka, zakonitim putevima migracija, suradnjom s partnerima izvan Europske unije. Sastavni dio ovog integriranog pristupa E, uključivat će i razmatranje podnesenih prijedloga. Meni je jako važno da ovdje postoji rodna perspektiva u svim mjerama koje poduzimamo. Svjesna sam toga da je ovaj odbor naporno radio na pravi europski način kako bismo definirali osnovno polazište što se tiče instrumenata za azil. To je bilo od presudne važnosti i to trebaju biti temelji za daljnji rad. Moramo pronaći održiva rješenja temeljem solidarnosti i odgovornosti. To mora biti glavna ideja vodilja u našem radu. Želim e, razmotriti mogućnosti uklanjanja pravnih praznina koje postoje u prostoru između azila i povratka. E, naravno, oslanjamo se na svoje vrijednosti i trebamo pružiti zaštitu onima koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu, međutim, trebamo osigurati da e, dođe do povratka onih koji nemaju pravo ostati. Prošle godine samo trećina onih kod kojih je donesena takva odluka su se doista i vratili u svoju zemlju. Mislim da vjerodostojan i održiv sustav azila, azila mora biti takav da e, postoji politika povratka koja funkcionira, a pritom u potpunosti moramo poštivati načelo non refulman. U političkim smjernicama naglašeno je da postoji potreba zakonitih i sigurnih puteva migracija u Europsku uniju i to je sastavni dio rješenja. E, trebamo se ponositi e, time da je europski udio u globalnom preseljenju skoro 50% prošle godine. Međutim, daleko više trebamo učiniti u ovom području. Pozivam države članice da unaprijede preseljenje, a isto tako unaprijede razvoj humanitarnih koridora u slučaju hitne potrebe. Ne možemo uh, tolerirati ugrožavanje ljudskih života na Mediteranu. Ključni element u novom paktu za migracije i azil e, odnosi se na održiv pristup traganju i spašavanju. E, moj je zadatak pronaći rješenje koje će doći na mjesto ad hoc e, rješenja. Spašavanje života na moru je naša moralna dužnost. Moramo učiniti sve kako bismo e, stali na kraj krijumčarima i trgovcima ljudima. I na posljedku e, želim e, spomenuti i rizike koji postoje što se tiče ključnog postignuća Europske unije, šengenskog prostora. Što prije e, moramo osigurati e, da u potpunosti ponovno funkcionira šengenski prostor. To je ključni e, cilj. Što smo uspješniji u politikama azila, što su jače vanjske granice zahvaljujući obalnoj i graničnoj straži uz potporu Frontexa i što učinkovitije radimo u borbi protiv krijumčara, to će veće biti povjerenje u šengenski prostor a nadam se da će to otvoriti put i daljnjem proširenju šengenskog prostora. Moj cilj je što se tiče migracijske politike i politike azila je da to bude uravnotežena i poštena politika u interesu naših građana. Politika koja se temelji na našim vrijednostima. Svjesna sam toga da je ovo težak portfelj, to je ono što čujemo od drugih e, u zadnja tri tjedna nakon što sam predložena kao kandidatkinja za ovaj resor. Međutim, moramo ostvariti napredak e, u ovom području. Tu nema alternative i to će biti moj prvi prioritet. Tu mi treba vaša pomoć, vaše stručno znanje i vaša iskustva kako bismo ostvarili pomake u ovom području. Biće mi velika čast. E, budete li me potvrdili na ovoj odgovornoj dužnosti i veselim veselim se suradnji s vama u budućnosti. Hvala. Poštovana kandidatkinja za povjerenicu, gospođo Johansson, hvala vam na uvodnim riječima. Sada započinjemo sa pitanjima, počinjemo sa koordinatorima klubova zastupnika. Imamo listu govornika. Svako će imati dvije minute, potom ćemo čuti odgovor, potom još jednu minutu svakome. Počinjemo sa predstavnikom EPP-a, gospodinu Tobom, izvolite. Hvala vam. Prije svega bih poželio dobrodošlicu kandidatkinje za povjerenicu. Ona govori o obrani naših evropskih vrijednosti. znači li da ćete i podržati evropski način života? Moje pitanje se tiče evropske sigurnosti. Vidimo da trenutno imamo puno problema sa oružjem, sa trgovinom oružjem, drogom. Oni prelaze naše granice. Vidimo da dolazi do sve većeg broja krađa, tu su, to je velik broj skupina organiziranog kriminala koji djeluje u EU. uniji. Pa me zanima koje konkretne korake ćete poduzeti, što ste spremni poduzeti, hoćete li povećati proračun za Europol, hoćete li se osigurati da imamo centar za borbu protiv krađa? Izvolite, gospođo Hanson. Hvala vam, gospodine Tobe. Mislim da je ključno zaštititi e, naše zajedničke vrijednosti, ali ne smijemo biti naivni. Vrijednosti na kojima se temelji Europska unija su pod prijetnjom. Prijeti se vladavini prava, prijeti se manjinama. Imamo situaciju sa židovskom populacijom koja je ponovno u strahu. Zlostavlja se, zlostavlja se ljude, žene ne mogu odlučivati same o svojoj budućnosti. Mislim da je ovo izuzetno, su sve ova pitanja izuzetno važna za ovaj odbor i da se svi zalažemo za zaštitu ovih vrijednosti. S tim su povezana pitanja sigurnosti. Ukoliko se ne budemo na odgovarajući način borili protiv organiziranog kriminala, kao što ste rekli, oružje, eksplozivi, droga, sve to prelazi naše granice i utječe na naša društva, djeluje na društvo poput otrova naši sugrađani na taj način nemaju osjećaj da su na odgovarajući način zaštićeni od kaznenih dijela. Organizirani kriminal se profesionalizira, oni razvijaju svoje poslovne modele i moramo se boriti protiv toga na europskoj razini. A sve kako bismo se na odgovarajući način borili protiv tih pojava. Kada je riječ o krađama, to je jedan od trenutnih prioriteta, time se bavi Europol, o tome se odlučilo je u suradnji sa državama članicama. Imate još jednu minutu. Hvala vam, gospođo kandidatkinjo. Dakle, govorite o zaštiti naših zajedničkih vrijednosti, ali bih htio čuti znači je to da ćete zaštititi europski način života. Važno je imati dakle fokus na Europolu i sa krađama koje sam spomenuo, ali u mom pitanju sam htio čuti jeste li otvoreni za suradnju, za stvaranje posebnog centra koji bi se bavio ovim pitanjima, ali to nije pitanje koje može riješiti neka pojedinačna vlada ili država. Potom vezano za pitanja sigurnosti. Da, sada se jako puno radi na povećanju sigurnosti na našim granicama, ali htio bih čuti nešto više upravo i o tom pitanju. Izvolite za odgovor. Hvala lijepo. Pa naravno da podržavam europski način života. To jest pitanje naših vrijednosti i mislim da je jako važno zaštititi te vrijednosti. To jest evropski način života. I to jest za ovu komisiju prioritetno područje. Kada je riječ o ovim krađama, dakle, koje ste spomenuli, vezanu uz imovinu, dakle, ne bih sada išla u neke konkretne prijedloge jer još nisam preuzela svoju dužnost. Ali trebali bismo osigurati adekvatno financiranje Europola i odrediti koja će biti prioritetna područja u idućih nekoliko godina. Hvala lijepo. Sljedeći ima riječ naš kolega Klod Moraješ. Izvolite. Gospođo Johansson, kako ste i rekli u svojim uvodnim riječima, već imate iskustvo u ovom području. Ja sam vidio neke grozne scene u jednom prihvatnom centru za migrante, ali vi znate što se događa i upravo ćete vi u svom portfelju imati moć utjecati na ove događaje. Zato je taj portfelj tako složen. Više puta ste istaknuli da si ne možete dozvoliti greške, da se sustav mora temeljiti na solidarnosti. To su doista važna pitanja i to ste vi više puta istaknuli. Međutim, problem je da smo ovdje u parlamentu uspjeli dobiti potporu većine za čitav niz prioriteta, uredba iz Dublina i tako dalje. Mi smo u tome uspjeli dakle, dobiti potporu cijelom političkom spektru i onda bi stvari stale. I to je problem. I zato je moje pitanje za vas što ćete vi učiniti da bi se u tome postigao napredak. Izvolite, imate vrijeme za odgovor. Hvala vam lijepa gospodine Moraješ na ovom e, jako relevantnom pitanju. E, svjesna sam da je parlament na u europskom duhu uspio dolaziti do kompromisa i rješenja, ali potom se bi se dosije blokirali u vijeću i takva situacija traje već godinama. Moja misija bi bila ukloniti tu blokadu. Trebamo poduzeti ono što mogu da bih u tome uspjela. Prije svega ću bilateralno razgovarati sa svim državama članicama, vidjeti koje su za njih e, najvažnija područja kojima bi se trebala pozabaviti, možda ću tu steći neku drugu perspektivu za sljedeće korake. E, sada vam ne mogu reći što ću točno poduzeti jer ja prije svega moram saslušati svoje sugovornike Potom ću razgovarati sa, sa parlamentom, informirati vas o ishodima tog dijaloga, jer upravo ste se vi bavili ovim važnim pitanjima. Povjeren mi je ovaj portfelj i ova zadaća da se postigne novi pakt za migracije i azil. Zato što imam iskustva u tim područjima. Ja sam se bavila tim pitanjima tijekom svoje političke karijere. Dakle, uhvatila sam se u koštac sa tim teškim pitanjima, rješavala stvari, ali također treba će mi pomoć Europskog parlamenta i kolega iz parlamenta koji imaju puno iskustva kao što su kolege iz ovog odbora. Thank Hvala vam. Izvolite. Gospodine Moraš, imate još jednu minutu. Um, Primjećujem uh, vaš pozitivan stav u vašem uvodnom izlaganju. I imam uh, jedno pitanje. Dakle, vijeće je blokiralo stvari. Moglo bi to ponovo učiniti i onda nećemo imati pakt koji spominjete Pitanje je sljedeće. Imamo dakle glasanje kvalificiranom većinom, to se nalazi u osnivačkim ugovorima, je li to nešto što možete podržati, možete li to možete zatražiti da se taj sustav primjenjuje, ukoliko ne, na koji način ćete deblokirati tu situaciju. U suprotnom eh, je to nešto što bi moglo groziti Evropsku uniju. Izvolite, gospođo Johansson. Pa hvala lijepa. Pa bilo bi dobro sa obje strane graditi ovaj novi pakt za migracije i azil, onda ćemo se pozabaviti time sa više e, perspektiva. Ukoliko budem izabrana na ovu dužnost od prvog studenog, onda ću pokušati doći do najšireg mogućeg e, kompromisa. To je dakle, moj cilj, dakle, u ovo uključiti sve strane. Ali na koncu novi pakt je jednostavno potreban. Thank you. Now the floor goes to the... Hvala vam. Predsjednik eh, kluba Rinju, zastupnik Tudorače, izvolite, imate jednu minutu. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo Johansson, moje pitanje je vezano u šengensko područje postao, to je bio sinonim evropske integracije, jedan od naših najvidljivijih uspjeha. Pa ipak neke države članice ignoriraju šengensko područje, zatvaraju svoje granice i umjesto da komisija provodi zakon, ona je legitimirala, legitimirala dakle, taj način postupanja. Tu su druge zemlje poput Bugarske, Rumunjske i Hrvatske koje ispunjavaju kriterije, slijede pravila to je sama komisija rekla, ali godinama smo u čekaonici Schengena i čekamo ishod postupka. A nitko ne zna kada će se to dogoditi, niti kako. U pismenom odgovoru rekli ste da se zalažete za funkcionalno e, šengensko područje, novi pakt o migracijama. Ali, gospođo kandidatkinjo, već sada se ignorira duh Schengena. Što ćete konkretno učiniti i dokad da biste se osigurali da ne izgubimo jedan od najvećih europskih uspjeha i to upravo tijekom ovih pregovora o ovom novom paktu o migracijama. Izvolite. Hvala vam gospodine Tudorače na ovom pitanju. Kao što sam rekla u uvodnom izlaganju, povratak na funkcionalno šengensko područje bez unutarnjih granica je nešto za što se zalažem i to je vidno iz, to se to vidljivo iz mog mandatnog pisma. To uključuje i dijalog sa ovim zemljama koje su uvele kontrole na unutarnjim granicama. Međutim, moramo biti svjesni da postoji veza između funkcionalnog šengenskog područja i nekih dosija koji se nalaze u paketu za azil. Trenutni kontekst je takav da postojeća dublinska pravila ne funkcioniraju na najbolji način. To je sve međusobno povezano i to moramo imati na umu. Ali ne smijemo čekati, s tim se mogu složiti. Izvolite, gospodine Tudorače. Vam da nije jednostavno odgovoriti na ova pitanja sa da i sa ne, ali ja ću pokušati postaviti upravo takvo pitanje. Hoćete li pokrenuti postupak povrede prava protiv onih država koje su uvele ove privremene kontrole na unutarnjim granicama, to, evo, dok se ne donese ovaj novi pakt o migracijama? Kako ćete surađivati sa vijećem i državama članicama na dovršetku šengenskog prostora? Dakle, koji je vremenski rok koji ste si sama zadala da biste to ispunili? Evo, izvolite. Pa da, to je za posljednja mjera koja je na raspolaganju od postupak povrede prava. To može pokrenuti komisija. Ali ukoliko preuzem dužnost prvog studenog, to neće biti prva stvar za kojom ću posegnuti. Mislim da ću započeti dijalog sa tim zemljama i vidjeti kako pomaknuti stvari, dakle prije nego što posegnem za tom mjerom postupka prava. Potom vezano uz vremenske e, rokove i kako zajedno raditi na ovim pitanjima, ja bih vam rado na to odgovorila kada jednom preuzmem dužnosti. Za klub zelenik, kolegica Strik, izvolite. Poštovana kandidatkinjom za povjerenicom. Koncentriramo se na vanjsku dimenziju europskih migracijskih eh, politika. Trenutno postupanja u Turskoj i Libiji izazivaju zabrinutost. Turska prijeti da će vratiti milijun ljudi u Siriju i to bez obzira na sporazum koji postoji sa Evropskom unijom. Oni također eh, pritom mogu kršiti prava tih ljudi budući da će se vratiti u grozne životne uvjete u Libiji. Vi ste u svojim pismenim odgovorima istaknuli da ćete ocijeniti i nadzirati poštivanje e, temeljnih ljudskih e, prava vezano u suradnju sa trećim zemljama i to mogu podržati, ali me zanima koje ćete nove korake poduzeti da to konkretno ispunite i na koji način ćete u te rezultate uključiti parlament. Hoćete li se osigurati da nadzor bude transparentan i neovisan? hoćete li s nama podijeliti ocjenu učinka prije nego što Europska unija uđe u takve oblike suradnje, sve da biste spriječili da se takva kršenja ljudskih prava dogode u budućnosti. Izvolite. Hvala vam, zastupnice Strika, to je doista velik broj pitanja. Pa da počnem. Situacija u Libiji je grozna. Grozna je za izbjeglice, oni su blokirani tamo u neljudskim uvjetima. To su činjenice. Komisija i Evropska unija sada rade sa UNHCR-om i IOM-om kako bi se ti ljudi izvukli iz te situacije. Radimo na uspostavi humanitarnih koridora kako bi se ti ljudi iz Libije preselili u države članice Europske unije. To je nešto što bih eh, htjela razrađivati. Međutim, moram se osloniti na spremnost e, država članica da prihvate te preseljene migrante. Imamo povećan broj preseljenih osoba unatrag nekoliko godina u Europskoj uniji. Ja sam ponosna na te brojke i smatram da bismo trebali nastaviti s takvim djelovanjem. To bi mogao biti konkretan način na koji možemo pomoći ljudima koji su trenutno blokirani u Libiji. Gospođo Strik, hvala. Spomenula sam Libiju i Tursku kao primjer te suradnje u kojoj na koncu stradavaju ljudska prava migranata. Dakle, treba se smanjiti tako izazvana šteta. Mene zanima na koji način možemo spriječiti da se u toj suradnji krše ljudska prava vi ste rekli da su za vas ljudska prava migranata jedan od ključnih aspekata vanjske dimenzije. Hoćete li napraviti ocjene učinka, hoćete li pokrenuti jedno neovisno, jednu neovisnu analazu, analizu dakle ovih, ovih e, uvjeta u kojima ove ljudi žive, ukoliko hoćete, ja ću sudjelovati u tome i podijeliti vaše rezultate sa odborom. Ovo su za nas ključna pitanja. Želim čuti precizan, konkretan odgovor. Jeste li spremni to poduzeti? Izvolite. Gospođo Strik, suradnja Evropske unije sa Tuskom i Libijom nije suradnja koja šteti ljudskim pravima migranata. krša se ljudska prava, ali tome nije uzrok suradnja. Putem suradnje sa UN-om možemo pomoći imigrantima. Mislim da bismo trebali nastaviti sklapati sporazume sa trećim zemljama. I važan dio takvih sporazuma jest stvaranje legalnih koridora ka Europskoj uniji. To podrazumijeva dakle suradnju sa trećim e, zemljama kada su u pitanju kada je u pitanju migracijska politika. Ja ću o tome razgovarati s parlamentom kada bude došlo vrijeme za sklapanje takvih e, sporazuma. Hvala vam. Sada za klub ideja zastupnica Tardino, izvolite. Hvala vam. Gospođo Johansson, nadovezala bih se na pitanje prethodnog kolege na koji nisam čula konkretan eh, odgovor. Govorite o ravnoteži između načela dakle ozbiljnosti i odgovornosti. Znamo da to do sad eh, nije bilo ispoštovano u migracijskim eh, politikama. To je ostavljalo zemlje prvog prihvata apsolutno samima u ovoj krizi. Mene zanima što želite reći kada govorite o ravnoteženom kompromisu. Koliko govorite o nekakvim, govorite o nekim kvotama ili želite ograničiti migracijske tokove ili će se upravljati migracijskim e, tokovima na nekim pseudosporazumima koje su potpisale četiri države, onako kako se nedavno učinilo. Izvolite, zastupnik, kandidatkinju Johansson. Hvala. Nisam sigurna da sam dobro popratila vaše pitanje, ali možete mi postaviti pod pitanje. Države članice se susreću sa različitim e, realnostima. Dakle, u novom paktu za migracije i azil e, ne možemo smetnuti sa uma koje su činjenice s terena. To znači da je potreban mehanizam e, solidarnosti kako bismo osigurali pravednu distribuciju u Europskoj uniji. Ali ako sam dobro razumjela vaše pitanje, govorite o upravljanju migratornim e, tokovima izvan Europske unije, je li to bilo vaše pitanje? Možete li precizirati, kaže predsjednik. Zanima me na što mislite kada govorite o ravnoteženom sporazumu. Ukoliko pod migracijskom politikom mislite na obveznu raspodjelu migranata ili mislite na dobrovoljnu raspodjelu migranata? Tu bih htjela čuti pojašnjenje. Evo izvolite, sada ste shvatili, kaže predsjednik. Kao što sam ranije rekla gospodinu Morašu, to će biti, to će biti teško. Teško će biti deblokirati ovu situaciju u vijeću. Ne mogu sada imati sve odgovore prije nego što se upustim e, u sve to. Ali željela bi biti jasna. E, mehanizam solidarnosti nije dobrovoljan, ne bi trebao biti moramo pomoći jedni drugima u ovoj uniji. Imamo konkretne načine da to učinimo. Vratit ću se tom pitanju kada budemo ocijenila situaciju i tada ću znati koji će biti naši sljedeći koraci u stvaranju novog pakta za migracije i azil. Imate još jednu minutu na raspolaganju ako želite, možete ju iskoristiti, kaže predsjednik. Dobro, Dakle, do sad nemamo dakle, konkretan odgovor i to ćemo zabilježiti. Imamo imam još jedno brzo pitanje. Govorite o poštivanju neonore dakle. I to je jedno od ključnih pitanja u Europskoj e, uniji. Ali govorimo o sudskim troškovima koje sad moraju trpiti dakle, zemlje koje prihvaćaju ove ljude. Smatrate li da Evropa treba riješiti ovaj problem? Izvolite. Ancora? Možete li ponoviti, molim vas? Dakle, govorimo o onome što ste odgovorili. U svojim odgovorima, dakle, govorili ste o načelu Nore dakle, o pravu na pravičan proces zajamčiti pravedan dakle postupak, sudski postupak u svakoj državi, u jednoj državi članici za svakog migranta znači određeni trošak. I zanima me je li namjera Europe maknuti taj trošak, dakle maknuti taj financijski trošak sa dakle pleća država članica u koje dolaze migranti, govorim o onim prvim zemljama u kojima dođu migranti. Pa svaka država članica treba prihvatiti dakle zahtjev za azil i treba taj zahtjev obraditi. Treba dakle tu osobu vratiti i ukoliko ju nije, tu osobu nije moguće vratiti, to je također onda odgovornost e, države članice. Europska komisija može pomoći, može pomoći dakle državno, državo, državi članici ali to nije nešto dodatno na temeljna prava koje se nalaze u našim ugovorima, a tu su i međunarodne konvencije koje poštujemo. Dakle, to ne može napraviti Europska komisija, međutim moramo se međusobno pomagati, moramo međusobno surađivati i zato će nam trebati ovaj zajednički pakt. I sada za klub ECR-a zastupnik Prokačini, izvolite. Hvala. Dobar dan, gospođo Johansson. Rekli ste da ste spremni podržati privremene dogovore za iskrcavanje ljudi koje se spašava u sredozemlju. Stoga ste implicitno eh, odbacili zajedničku izjavu iz Malte koja je potpisana prije 10 dana, koja, dopustite da vas podsjetim, uključuje jako ograničen broj država članica i primjenjivaće se samo na one koji su spašeni na moru uzmeću obzir da samo 9% posto e, novih e, migranata su e, došli putem programa traganja i spašavanja, kako ćete upravljati s, onim, onih 91% od ostalih? Dakle, kako možete zajamčiti da ono što je odlučeno u Malti neće izazvati nove dolaske koje će spašavati nevladne organizacije? Hvala. Vaš odgovor, gospođo Hanson. Hvala, gospodine Prakačini, na pitanju. Dakle, ovaj privremeni sporazum e, iz Malte do kojeg je došlo u prošli ponedjeljak je privremen. O tome će se razgovarati, koliko sam razumjela, na sljedećem sastanku općih e, unutarnjih poslova. Više zemalja će mu se pridružiti. To je korak unaprijed. Privremeni dogovor, ali koji ide u, pravom, naprijed i pokazuje volju država članica, određenih država članica da surađuju i iznađu rješenje u ovom važnom problemu. No moram biti jasna, ovakvi privremeni dogovori ne zamjenjuju iznalaženje trajnog rješenja za program traganja i spašavanja a to je moja zadaća. I ne slažem se s vama kada kažete da spašavanje života na moru i pomaganje da e, se te ljude na valjan način iskrca, da je to e, negativno. Gospodine Prikačin, imate minut. Hvala. Dakle, kažete da ćete raditi na uspostavi održivog pristupa za rješenje problema traganja i spašavanja sa ciljem da se zamijene privremena rješenja kao ovo iz Malte. No u tom okviru, da li biste javno rekli jednom za svakda da oni koji izvorno bježe od ratova ili progona, e, da će biti prihvaćeni u Europskoj uniji, a tako i tako, da li biste tako isključili e, klimatske i gospodarske izbjeglice? Svaka individua koja traži azil ima pravo podnijeti zahtjev i ima pravo na odluku. To je pravo na međunarodnu zaštitu, a koji će biti zahtjev i ishod ne možemo znati unaprijed, ali mislim da je važno da ekonomski imigranti da se za njih nađe bolji način e, i za legalan e, ulazak u Europu i za premještanje i za e, migrante koji dolaze raditi u Europi. Naš kontinent ima sve više starih ljudi, treba će nam više ljudi koji će dati doprinos razvoju našeg gospodarstva. Tako da ću raditi na razvoju novih načina da obučena radna snaga dođe i da svoj doprinos u razvoju gospodarstva Evropske unije. Hvala gospođo Johansson. Sada Cornelia Ernst u ime GUA. Hvala predsjedniče. Evo, doista sam zapanjena donakle što niste govorili o suradnji e, policijskih e, sudskih snaga. U vašem prisanom odgovoru rekli ste da je jedan od vaših e, prioriteta što se tiče suradnje policijskih snaga za provođenje mira jeste suradnja putem tehnoloških inovacija kako bismo se mogli nositi novim prijetnjama. Što hoćete reći točno kada govorite o tehnološkim inovacijama za policijske snage. Možete li nam dati neke konkretne primjere i kako biste kako ćete se postarati da to ne krši e, temeljna prava i zaštitu temeljnih prava. Izvolite, gospođo Johansen, možete govorite. Hvala vam. Ovo je jako važno i relevantno pitanje. Tu su dva važna aspekta. Prvo, kada se pojave i razvije nove tehnologije, vidimo da su organizirani kriminalci i organiziran kriminal jako brzo ih počinje koristiti. Zato mi trebamo ubrzati rad sa svoje strane kako bismo mogli boriti protiv toga. Naravno, naši sugrađani su žrtve organiziranog kriminala ili terorizma i ne možemo im reći da eto nismo vas mogli zaštititi jer ovi koriste novu tehnologiju. Dakle, važno je da radimo na tome. Ali isto tako moram reći da kada se govori o korištenju novih e, sredstava e, i nove tehnologije za zaštitu ljudi u tijelima za provedbu zakona, trebamo doista proizvesti stvari i raditi stvari koje će zaštiti ljude, a ne kojima je namjera da zaštite ljude. Dakle, važno je imati ocjene, evaluirati stvari i postarati se da doista mogu, možemo time napraviti razliku na terenu. Dakle, nije samo važno pokazivati mišice, već e, važno je da nam ta sredstva omoguće ostvarenje ciljeva u smislu i u cilju zaštite naših sugrađana. I uvijek je važno čuvati temeljna prava. Ponekad je to zadnja stvar na koju se misli. Mislim da bi trebalo to staviti na sami početak razmišljanja kada iznosimo nove prijedloge u ovom području. Hvala, gospođo Ernst. Ja htjela bih malo konkretnije reći. Što mislite o tehnikama prepoznavanja e, lica u javnom prostoru? Jer to pitanje nije još uređeno na europskoj razini i neke zemlje razvijaju sustav nadzora cijeli, gradova koristeći e, tu tehnologiju, novu tehnologiju, a drugi to zabranjuju. Da li ćete vi napraviti nešto na europskoj razini po tom pitanju? Hvala. Hvala vam, gospođa Mislim da je ovo nisu više predetaljno pitanje za mene kako bih vam sad odgovorila. Morat ću vam se naknadno javiti kako bih vam odgovorila detaljnije. Hvala gospođo Hanson. Sad je vrijeme da pređemo na drugi krug pitanja. Počnemo s predstavnicima klubova zastupnika. U drugom krugu pitanja prvi će biti Javier Sarsalehos u ime Europske pučke stranke. Imate riječ, izvolite. <clears throat> Gospođo Johansson, zadnjih godina grozni teroristički napadi izvršeni su diljem Europe istovremeno veliki broj e, napada spriječile su policijske i obavještajne snage. Čitav niz mjera e, je e, usvojen i, no ipak terorizam predstavlja najveću prijetnju. Dakle, nadam se da ćete borbu protiv terorizma staviti među prioritete svoje agende. Dakle, recite mi koji su najveći izazovi u borbi protiv terorizma po vašem mišljenju i kako se namjeravate nositi s njima i što mislite o trenutnoj arhitekturi političke suradnje, da li je ona zadovoljavajuća za boru protiv eh, sve većih eh, prijetnji i kako mislite postupati sa tržiškim eh, borcima koji se vraćaju u Europu i sa njihovim, sa svojim obiteljima, da li imate neke nove mjere koje ste predvidjeli prethodni saziv parlamenta je smatrao da treba uložiti dodatni trud kako bi se nosilo i sa žrtvama, pomogli, žrtvama terorizma. Hvala gospodine Zarcelehos što ste stavili temu terorizma na svjetlo dana. To je iznimno važna tema. Pitali ste što je za mene najvažnije? Pa mogu reći povjerenje potrebno nam je više povjerenja između država članica, između različitih tijela, kako bismo si pomagali, kako bismo se nosili, borili protiv terorizma. Moramo graditi, nadograđivati međusobno povjerenje. To je najvažnije. A onda naravno možemo pomoći s novim načinima e, raditi na podjeli informacija, stručnog znanja, interoperabilnosti, ali osnovna stvar je povjerenje. I moćemo više raditi ako ćemo imati veću suradnju između tijela za provedbu zakona i država. Druga stvar je borba protiv radikalizacije na, na popisu prioriteta. Dakle, to je jako važno i to je zadaća, naravno, s kojom, kojom treba pristupiti holistički u svakoj državi članici no Europska unija može dati, može pomoći sa svojim stručnim znanjem i to je doista jako važan doprinos. Kada govorimo o teriškim borcima koji bi se mogli vratiti u svoje matične države, to je naravno odluka koja je u nadležnosti svake države članice, no naravno komisija može pomoći i olakšati suradnju kako bi se izvelo te ljude pred sud i kazno ih za njihova djela. Gospodin Sarselehos, imate jednu minutu za dodatno pitanje. Gospodin Johansson, želio bih da pojasnite jednu relevantnu stvar, dakle kada govorimo o sigurnosnim prijetnjama. U pisanom eh, podnesku odgovoru rekli ste da da je tu povrede prava zadnja stvar u prioritetima. Isto vremeno, ukazali ste na veliki broj sekundarnih kretanja e, u šengenskom prostoru. Da li mislite da sekundarna kretanja predstavljaju opasnost i da to predstavlja opravdanje za ponovno uvođenje granica, odnosno graničnih kontrola u šengenskom području. Da li vjerujete u e, da će biti potrebno revidirati pravilnik funkcioniranja šengenskog prostora. Gospodine Sarsalehos. Pa moramo to uzeti u obzir i napraviti novi pakt e, za migracije i azil. No, ne mislim da je to ključno za borbu protiv terorizma. Vidimo da imamo teroriste koji su rođeni u Europi i koji uopće ne dolaze izvana. Njih se ovdje vrbuje, radikalizira. Dakle, borba protiv terorizma u toj borbi ne možemo se oslanjati samo na granične e, službe, ali naravno moramo pojačati sigurnost naših vanjskih granica iz brojnih razloga, ali borba protiv terorizma je puno složenija stvar od samo toga. Hvala vam, gospođo Hansen. Sada u ime SID-a kolegica Betina Volah. Hvala predsjedniče. Gospođo rekli rekste da e, poštivanje temeljnih ljudskih prava i ostvarenje e, ciljeva je jako važno, no nažalost e, to nije uvijek bilo tako. Različiti europski zakoni su kršeni od najviših eh, sudskih instanca Europske unije. Dakle, kako će se ostarati da sve mjere, pošt, svi nivoji poštuju ljudska prava i kako ćete zajamčiti da bilo koja nova mjera koja će biti uvedena eh, ide u tom smislu i isto, da isto vrijedi i za sudove. Što se tiče tehničkih eh, kapaciteta provedbe zakona tiče se dešifriranja. Da li smatrate da se tu može e, dovesti u pitanje sigurnost e, naših online komunikacijskih službi e, ako dođe do problema sa razbijanjem internetskog koda odnosno dešifriranja podataka. Hvala vam gospođo Volac. Ovo je blisko jednom e, malo priposljenom pitanju. Naravno, morat ću s vama surađivati na pitanju snalaženja novih e, rješenja. Dakle, treba poštovati temeljna prava od samog početka, a ne da se time bavimo na kraju. No, konkretno, što se tiče šifriranja, kada radimo s novim tehnologijama, vidimo da kriminalci koriste jako brzo nove tehnologije i uvijek trebamo vidjeti kako e, možemo se nositi s tim prijetnjama. To je ključnog značaja, no kao što sam to rekla ranije, moramo to napraviti tako da se e, da zajamčimo, odnosno da nađemo pravu ravnotežu između borbe i za sigurnost ljudi, a i zaštite temeljnih prava. Naravno, sve to treba zaštititi. Ako želimo tu naći pravu ravnotežu, onda moramo vidjeti kakav utjecaj imamo na sigurnost. Dakle, ne smijemo raditi stvari koje će biti samo neke nove odluke koje će biti provedene, a u biti neće zajamčiti poboljšanje odnosno veću sigurnost za naše sugrađane. No, ako radimo stvari, ako ćemo napraviti stvari koje će omogućiti dodatnu sigurnost, onda ćemo iznaći pravo, ravnotežu. A tu ravnotežu možemo naći samo surađujući s vama i svijećem. Hvala, gospođo Volah. Izvolite, imate još jedan minut. U svom pisanom odgovoru rekste da nakon evaluacije zamišljate izmjenu pravila Europola kada je potrebno. Dakle, što se tiče mandata Europola, kakva nova kakve nove promjene možete napraviti bez e, izmjene temeljnih e, ugovora i da li će to biti sukladno sa zaštom osobnih podataka, uredbe o zaštiti e, osobnih podataka? za čiju zaštitu zadužena agencija. Hvala, gospođo Valas. Pa to je stvar o kojoj trebam raspraviti sa povjerenikom koji je zadužen za pravosuđe, jer to je nešto što je u e, nadležnosti i njegovog i mog portfelja, tako da ću morati najprije s njim se konzultirati. Hvala u ime kluba zastupnika Gospodin Malikat Man Hvala vam predsjedniče, gospođo Johansson. E, želio bih e, se baviti vanjskom dimenzijom e, migracije. Dakle, europski građani još uvijek čekaju na održivu politiku azila. Da li mislite da to treba biti evo, zaštita za ljude koji traže zaštitu unutar Europske unije? da li to isto tako podrazumijeva i povratak e, redovnih migranata i kako to namjeravate napraviti? Koje korake ćete poduzeti kako biste poboljšali provedbu direktive o povratku i da li ćete s kolegama se nositi sa e, protuzakonitom migracijom i prekinuti cimični poslovni e, put e, krijumčara ljudima. Dakle, što se od vas može očekivati prije ljeta 2020. po tom pitanju? Odgovor molim. Hvala vam gospodine Azmani. Ovo je jako važna stvar. Dakle, ja ću uložiti dodatni napor e, za e, povrat, povratak Dakle, kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, moramo biti jasni, imati jasni postupak i riješiti e, riješiti jaz između onih koji imaju dopuštenje da ostanu i onih koji se trebaju vratiti. Dakle, tu moramo doista uložiti dodatni napor. E, moramo se baviti pitanjem e, protuzakonite, odnosno nezakonite migracije, imati bližu suradnju s trećim zemljama. a isto tako trebamo prekinuti dakle rad krijumčara ljudi jer to je jako važno. I oni koji krijumčare ljudima, krijumčare i drugim stvarima, dakle to je organizirani kriminal i oni zarađuju u biti velike novce tu i moramo se boriti protiv njihovog poslovnog modela. Tu se može surađivati tako što ćemo doći do napraviti sporazume s trećim zemljama Naravno, tu moram doista surađivati maksimalno s podpredsjednikom zaduženim za e, europski način života. Moramo koordinirati napor, rad i trebate surađivati s povjerenikom zaduženim za europsko susjedstvo i za partnerstvo, ako se ne varam tako se to zove. Dakle, tu trebamo i možemo naći rješenje i vjerujem da ćemo naći, da možemo naći rješenja gdje su svi na dobitku i gdje ćemo razvijati bolje i zakonite putove ulaska u Europu. Kao što rekao, mi smo u suradnji u situaciji u kojoj nam itekako trebaju e, kvalificirani radnici, kvalificirana radna snaga. Istovremeno ne smijemo poticati maksimalno odljiv mozgova, ali moramo doći do dobrih sporazuma sa trećim zemljama. Hvala. Gospodine Azmani, imate još minutu. Hvala lijepa. Možete li nam navesti neke konkretne mjere, dvije, tri, koje ćete poduzeti prije ljeta 2020. E, jer E, mi ćemo pratiti i konkretan program rada i građani žele vidjeti rezultate. I upravo zato bi bilo dobro čuti od vas konkretne odgovore i primjere konkretnih mjera. Hvala lijepa na ovom pitanju. Jasno mi je da želite čuti neke konkretne primjere, međutim nisam sigurna da ih sada mogu iznijeti. Ukoliko me potvrdite na ovoj dužnosti, e, situacija je takva da je postojala blokada u zadnje tri godine što se tiče paketa koji se tiče azila. Moje cilj je ukloniti tu blokadu, krenuti se radom na novom paktu za migracije i azil i ne bi bilo mudro sada odmah iznositi obećanje obećanja što se tiče određenih mjera koje bi bile na dijelu već sljedeće ljeto e, u Europi. Mislim da to ne bi bilo realno. Hvala. Sada je na redu zastupnik Hidvegi. Imate jednu minutu za pitanje. Hvala lijepa. Ja ću govoriti na mađarskom. Što se tiče mjera koje eh, se poduzimaju protiv eh, masovnih migracija, naše je iskustvo vrlo negativno. Očito je da Europska komisija primjenjuje dvostruke standarde što se tiče analize eh, mjera u različitim državama članicama, a zaštita vanjskih granica važna je za sigurnost Europske unije u cijelosti. To se ne smatra dijelom solidarnosti za razliku od prihvata nezakonitih migranata. Slažete li se sa pretpostavkom da je zaštita vanjskih granica jedan od oblika solidarnosti. Što kanite učiniti u svojstvu povjerenice kako biste stali na kraj dvostrukim standardima? E, što kanite učiniti kako biste uveli ista mjerila za sve što se tiče različitih mjera koje imaju isti cilj? Koje mjere kanite poduzeti što se tiče e, velikog broja e, migranata koji se tretiraju na različite načine, a imaju potrebu za zaštitom? Izvolite. Hvala lijepa. E, zahvaljujem gospodine Hidvegi. E, kao prvo moram reći da se ne slažem e, s tim da u ovom trenutku postoje masovne migracije u Europu. To je bio slučaj 2015. i 2016. Međutim, e, sada imamo razinu koja je postojala prije te migracijske krize. Osim toga, ne slažem se ni sa tvrdnjom da se primjenjuju dvostruki standardi. Ali da damo odgovor na vaše pitanje. Kako bismo zaštitili vanjske granice, potpuno je jasno da Europska komisija ima određenu ulogu i treba pružiti potporu državama članicama s ciljem zaštite vanjskih granica. I upravo zato radimo uvelike na unapređenju uloge Frontexa a cilj je osigurati bolju zaštitu vanjskih granica. E, uloga Europske komisije i europskih agencija sastoji se u tome da surađuju sa državama članicama jer naravno države članice imaju pravo štititi svoje granice. Hvala lijepa. E, gospodine Hidvegi, dopunsko pitanje. Zahvaljujem. E, imam dodatno pitanje što se tiče suradnje sa trećim zemljama, zemljama podrijetla i zemljama tranzita. Koje konkretne mjere predviđate ukoliko budete izabrani kao povjerenica? E, što se tiče suradnje s ovim zemljama, treba uzeti u obzir odluku ovog parlamenta koji se e, tiče proračunskih sredstava koja bi trebala pokriti samo 5% troškova u tim E, programima, a stručnjaci Europske komisije e, procjenjuju da je potrebno e, barem 15% za dotično razdoblje. Gospođo Johansson, Hvala lijepa gospodine Hidvege na ovom pitanju. Moram reći da što se tiče pristupa suradnji s trećim zemljama, tu ćemo imati e, različite odnose s različitim zemljama. E, na tome ćemo raditi u tjesnoj suradnji s potpredsjednikom i drugim povjerenicima. E, rado ću u jednoj kasnijoj fazi dodatno razgovarati o ovoj temi s ovim odborom. Hvala lijepa. Sada je na redu kolegica Tanja Fajon. Imate minutu za pitanje. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospođo Johansen, vratila bih se na Schengen jer čini mi se da je danas ugrožen. Vi povlačite crtu između reforme zajedničkog europskog sustava azila s jedne strane i ponovne uspostave šengenskog e, prostora koji e, dobro funkcionira i u kojem postoji potpuna sloboda kretanja. Smatrate da je to ključni aspekt novog pakta o migracijama. No, budući da je situacija vrlo komplicirana i jako je teško doći do smislenog rješenja za reformu sustava azila, a vidimo da postoji određena vrsta kaosa u vijeću. Smatrate li da je va dobro e, povezati Schengenski kodeks sa zajedničkim sustavom azila i vi sada predlažete nove konkretne propise za Schengen i to povezujete s novim paktom za migracije. Da li to znači da ćete povući postojeći prijedlog e, oko kojeg već postoji prvo čitanje u parlamentu i dogovor? E, koliko dugo ćete dalje dopuštati e, državama članicama da krše pravila? Jer smatram da e, to doista nije prihvatljivo. Zahvaljujem gospođo Fajon. Gospođo Johansson, izvolite. Hvala lijepa na ovom pitanju. Drago mi je što mogu pojasniti stvari. Postoji poveznica između Schengena i funkcioniranja zajedničkog sustava azila u Europi. To nisu odvojene stvari. E, postoji situacija u kojoj se ne poštuju odredbe postojeće i aktualne Dublinske uredbe. E, mislim da je tu važno e, rješavati stvari i to u situaciji kada ima više otvorenih problema. Eh, moram biti potpuno jasna. Mi ne možemo čekati sa rješavanjem eh, šengenskih poteškoća ukoliko će to zahtijevati dugo vremena. Ne možemo čekati da to riješimo i da se tek onda počnemo baviti drugim stvarima. To nije prihvatljivo. Ako bude postojala mogućnost paralelno raditi na tome u trenutku kada postoji određeni zamah, to bi bilo dobro, a to je sada, jer čini mi se da tu postoji poveznica. Naravno, Mnogi zakonodavni prijedlozi su e, predloženi, predložila ih je e, aktualna komisija, tiču se e, azila. Tu ima puno posla. Mi ćemo nastaviti raditi na tome, međutim ne mogu odmah iznijeti konkretna obećanja. Prvo moramo ukloniti blokadu, moramo bilateralno razgovarati s državama članicama. Dakle, danas ne mogu iznositi obećanja Nadam se da ćemo nastaviti raditi na tim zakonodavnim prijedlozima, ali ne mogu sada ništa konkretno obećati. Hvala. E, gospođo Fajon, imate još minutu. Ja se nadam da nećete dopustiti daljni nastavak nezakonite prakse, jer to je na dijelu već tri godine. Čini mi se da je to nepotrebno, jer u protivnom e, bi se činilo kao da podržavate te države članice i djelovalo bi da ne smatrate da je prioritet pokrenuti postupak zbog povrede zakona, jer jedan od temeljnih stupova je sloboda kretanja u šengenskom prostoru. E, osim toga, što se tiče e, proširenja šengenskog prostora, to će biti sa Hrvatskom, a tu onda što je sa tehničkim i političkim procesom ukoliko neka država članica ne poštuje vladavinu prava? Gospođo Johansson. Hvala lijepa. E, morat ću u kasnijoj fazi razgovarati s ovim odborom što se tiče proširenja šengenskog prostora i pridruživanja novih članica. Naravno, kao što sam ranije rekla, postupak zbog povrede e, propisa je uvijek opcija za komisiju, ali mislim da nije mudro započeti e, novi mandat komisije s nečim takvim. Radije bih na samom početku krenula s dijalogom s državama članicama. Hvala lijepa gospođo Johansson. Sada su ponovno e, na redu zeleni. E, gospodin Erik Markart, imate jednu minutu. Izvolite. Evo tu sam. Postavit ću pitanje na njemačkom. U zadnjih nekoliko godina vidjeli smo da je vrlo lako e, plašiti ljude, govorimo o masovnim migracijama, iako ne postoje masovne migracije u novije doba. E, I zapravo možemo se ponositi time što možemo pomoći ljudima i e, nevladine udruge i njihovo djelovanje na Mediteranu ne predstavlja faktor privlačenja e, migracija. Zapravo, je li zaštita naših vanjskih granica opasnija od e, građanskog rata u Libiji? Treba biti potpuno jasno čime se možemo ponositi. Možemo li se doista ponositi situacijom na Mediteranu? To je jedno pitanje. I ne možemo li malo bolje e, podržati nevladine udruge koje e, su aktivne na Mediteranu? E, kako bi e, bili e, sigurni i zaštićeni u svom radu. Imate dvije minute za odgovor, izvolite. Hvala lijepo, gospodine Markvart. Do danas je izgubljeno ove godine više od 900 života na Mediteranu. To je katastrofa koja ne prestaje Moramo nekako spriječiti ljude da, u tome da uopće se ukrcavaju na te čamce. Moramo uvesti neke zakonite puteve za dolazak u Europu. Moramo stati na kraj krijumčarima. Iako je broj života koji je izgubljen ove godine manji nego prošle godine, ipak je to još uvijek strašna brojka. Tako da će moj pristup eh, biti takav da ću se usredotočiti na to da stanemo na kraj krijumčarima i da pomognemo ljudima da pronađu neki drugi put i neko drugo rješenje, a ne da se ukrcavaju na te brodove. No, osim toga mi moramo imati bolji sustav traganja i spašavanja. Naravno, tu postoji uvijek obveza za države članice, ali isto tako i za druge obveza spašavanja života na moru. A što se tiče situacije u kojoj se nalaze nevladine udruge, znam da je parlament tražio smjernice i pojašnjenja jer treba biti jasno da se istinska humanitarna pomoć ne smije kriminalizirati. E, drago mi je i s nestrpljenjem iščekujem što ću se baviti tim pitanjem i mislim da bi nam to moglo ukazati na određeno rješenje. Hvala. Zahvaljujem. Gospodine Markvart, imate još jednu minutu. Izvolite. E, hvala lijepa. Znam da ovo nije mjesto na kojem se možda iznose konkretni odgovori. E, teško je to, ali znam da je e, situacija u kojoj se nalaze ljudi u Libiji isto tako jako teška. Vlada građanski rat, oni žele spasiti vlastiti život i naravno da žele otići na svaki mogući način. I možda bismo i mi tu mogli nešto učiniti i dati smjernice kako se ne bi kažnjavala humanitarna pomoć. Trebamo obećati da ćemo učiniti sve što je u našoj moći e, kako bi Frontex e, mogao slobodno spašavati živote i kako bi nevladine udruge mogle spašavati života da pritom e, se ne boje da će završiti u zatvoru. I mislim e, da bi bilo dobro ako biste rekli da želite uspostaviti jednu takvu situaciju i molim e, konkretne ideje o vašim rješenjima. Hvala lijepa. Izvolite. Hvala lijepa gospodine Markvart. Što se tiče izbjeglica e, koji su prisiljeni živjeti pod neprihvatljivim uvjetima koji nisu prihvatljivi ni za koga u Libiji. Za njih nije rješenje krenuti u ovu opasnu avanturu na Mediteranu. Rješenje je surađivati sa drugim akterima e, i razvijati humanitarne koridore kako bismo unaprijedili sam projekt preseljenja. Hvala lijepa. Sada je na redu klub IDEA. E, zastupnik Peter Kofod, imate jednu minutu. Hvala lijepa. Govorit ću na danskom. Hvala lijepa. E, vidjeli smo što se sve događa u Švedskoj. E, e, dolazi do kriminala, silovanja, stvaranja getoa, kontrole. Postoji izravna poveznica između ove vanjske politike i velikih problema koji su nastupili u Švedskoj. E, vi, gospođo Johansson, govorite o ponosu koji osjećate s obzirom na ono što je napravila Švedska. Međutim, e, postoje mnogi koji su zabrinuti zbog ove situacije, uključujući i ljude u Danskoj. E, vanjska politika je izmakla kontroli Ukoliko postanete povjerenica, e, kanite li e, dalje širiti ovaj pogrešni e, sustav vanjske politike? Želite li ga izvesti iz Švedske u Europu? I hoćete li djelovati u suprotnosti sa zahtjevima Danske da se ponovno uvede kontrola? Zahvaljujem na ovom pitanju. Kao prvo moram reći da se ne slažem s vašom ocjenom situacije u Švedskoj. Ponavljam, Ponosna sam e, zbog toga što je Švedska e, pružila utočište tako velikom broju ljudi tijekom migracijske krize. Osim toga, meni je tada postalo potpuno jasno e, da ova situacija nije održiva. Ne možemo dalje funkcionirati ukoliko ne postoji zajednički europski sustav upravljanja migracijama. To je potpuno jasno. Što se tiče vašeg pitanja, naravno ja neću biti švedska povjerenica, neću nametati švedsku politiku, bit ću europska povjerenica i iznosit ću europske prijedloge e, koje ću razvijati u suradnji s parlamentom, u suradnji sa vijećem, naravno i u suradnji sa Europskom komisijom. Gospodine Kofod, imate još jednu minutu. Zahvaljujem, ali nisam dobio odgovor na moje pitanje. E, e, što će se dogoditi ukoliko velika većina u Danskom parlamentu donese odluku da se obrati komisiji i e, podnese zahtjev da produži primjenu kontrole na nacionalnoj granici? To se može ponovno produžiti jer velika većina Danaca podržavaju primjenu kontrole na našim granicama. Što ćete onda učiniti? Hoćete li se suprotstaviti većini iz danskog parlamenta i većini danskih kolega ili ćete poštovati e, legitiman zahtjev Danske da sama kontrolira svoju granicu? E, zahvaljujem. Već e, sam se osvrnula na ovo pitanje u sklopu odgovora na prethodna pitanja. E, unutarnja kontrola granica nije u skladu sa šengenskim pravilima i upravo zato moramo ponovno uspostaviti šengenski prostor koji u potpunosti funkcionira i to je potpuno jasno moja misija. Zahvaljujem. Eh, sada je na redu ECR, na redu je eh, gospodin Jorge Buksade. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Eh, u svojim odgovorima na pisana pitanja koja smo vam dostavili rekli ste da nevladine udruge imaju ključnu ulogu što se tiče spašavanja života na Mediteranu i da im trebamo odati priznanje za ovaj doprinos. Međutim, između ostalog vi ste rekli da je jedan od vaših ciljeva stati na kraj poslovnom modelu krijumčara. Neovisno o ideologiji, javno mnjenje u Italiji i Španjolskoj takvo je da smo iznimno svjesni određene poveznice između ovih organizacija i krijumčara na Mediteranu. Što ćete vi učiniti? hoćete li se nastaviti protiviti e, odlukama država članica ili ćete ih poštovati? E, zahvaljujem na ovom pitanju. Smatram e, da je važno poštovati istinsku humanitarnu pomoć na moru. Mnoge nevladine udruge obavljaju ovaj zadatak e, i obavljaju sjajan posao. I to ne treba brkati e, s krijumčarenjem. Kao što sam već ranije rekla, parlament je zatražio smjernice što se tiče djelovanja nevladinih udruga. Ja sam spremna razmotriti taj prijedlog i vidjeti e, bi li to bilo rješenje definirati te smjernice. Ne znam je li ovo dovoljan odgovor na vaše pitanje. Su segundo minuto. Imate još jednu minutu, izvolite. Dakle, s administrativno pravnog gledišta se pokreće postupak Navodi se suradnja između nevladinih e, udruga, kriminalnih aktivnosti povezanih sa trgovinom ljudima. Što će napraviti Europska komisija? Hoće li usvojiti sadržaj spomenute direktive? Hoće li slijediti odluku države članice? Ili će se umiješati? u ovo pitanje. Dakle, vezano s pitanja sigurnosti, smatram da je ova dimenzija izuzetno važna. Izvolite odgovor. Dakako, države, članice trebaju procesuirati krijumčare ljudi. To je uloga dakle, pravosudnih tijela. Međutim, oni koji se bave humanitarnim radom, koji pomažu onima kojima je potrebna pomoć, njih ne bi trebalo kriminalizirati. Thank you, Mrs. Johansson. Hvala vam, gospođo Johansson. Prelazimo opet na EPP. Kolegica Dupont, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem i kandidatkinji. U sklopu dosadašnje rasprave postalo je jasno da su pitanja azila i pitanja migracija biti iznimno, eh, da su iznimno važna za ovaj portfelj. E, naravno, govorimo o novom mandatu komisije, novim zakonodavnim prijedlozima. Došlo je do određenih pomaka u raspravi. Međutim, e, ipak mislim da nismo još dobili neke konkretne odgovore. I zato me e, zanima odgovor na sljedeće pitanje. Možemo li računati na neke konkretne prijedloge, eventualno u narednih sto dana? i kako će izgledati ti konkretni prijedlozi. Ako sam dobro shvatila, to neće biti potpuno novi paket, ali ako bude, koji su to pojedinačni prijedlozi koje ćete nastaviti, a koji će biti novi? i kako će onda izgledati procedura u suradnji s parlamentom. Zahvaljujem, a sada izvolite za odgovor gospođo Johansson. Hvala vam na ovom pitanju zastupnice Dupont, nećete dobiti od mene prvi konkretan odgovor. Prvi cilj je deblokirati ovu situaciju, pronaći dogovor za novi pakt za migracije Biće teško, to su pokušavali i oni prije mene. Mogu vam obećati reći da ćemo nastaviti raditi na tim prijedlozima. Nadam se da ćemo nastaviti raditi na vašim prijedlozima. To vam sada ne mogu obećati, ne mogu vam dati konkretan odgovor. To će se odlučiti nakon dijaloga sa, državama članicama. Nadam se da ćemo deblokirati situaciju. Mislim da neće biti novog prijedloga u prvih stotinu dana. Hvala vam, izvolite, imate još jednu minutu. E, sigurno razumijete da nisam u potpunosti zadovoljna s ovim odgovorom, ali e, osvrnula bih se na jedno drugo područje kojeg ste se već dotakli. E, govorite o tome da želite pronaći održivo rješenje što se tiče traganja i spašavanja i želite da nađemo trajno rješenje umjesto ad hoc rješenja. E, naravno, e, želite se i boriti protiv krijumčarenja. Koje su to konkretne mjere koje ćete primijeniti kako biste stali na kraje ovom poslovnom modelu i drugim kaznenim djelima kako bismo e, doista u konačnici odvratili ljude od toga da krenu i ukrcaju se na te brodove. Zahvaljujem, izvolite. U potpunosti se slažem s vama. Trebamo odvratiti ljude od ulaska u te čamce. I zato je izuzetno važno da radimo zajedno sa trećim zemljama, da s njima sklapamo sporazume. Znam da i one ne žele da na njihovom području djeluju ove organizirane bande. Dakle, način na koji možemo postići napredak je surađivati sa trećim zemljama, ali koncentrirati se na e, zakonite dakle, puteve dolaska u Europu. Hvala lijepo. Klub Renew. Riječ ima kolega jean christof Ketjen. Izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Gospođo kandidatkinjo, Ponovili ste više puta da ćete nam predložiti novi paket e, za migracije, da želite surađivati, da želite doći do kompromisa sa državama članicama. Mi smo s naše strane napravili svoj dio zadatka. Mi smo glasovali o mandatu za pokretanje pregovora. I u svom pisanom odgovoru ste spomenuli povlačenje paketa, a da se istovremeno nastavi raditi na osnovu stajališta parlamenta i vijeća. Problem nije u odnosu parlamenta i vijeća, problem je u vijeću. Pa me zanima zašto mislite da će povlačanje, povlačenje dosija o zajedničkom europskom sustavu azila, da bi to bilo nešto što bi moglo deblokirati situaciju u vijeću. Zašto mislite da bi to moglo funkcionirati? Izvolite, gospođo Hansen. Hvala vam, gospodine Katijen. To je doista relevantno pitanje. Jasno mi je da je situacija e, složena. Evo, ovdje sama ne mogu odgovoriti na način na koji biste vi željeli da odgovorim. Ali svjesni ste situacije vezane uz ovu blokadu. To se mora riješiti. Misija od novoizabrane predsjednice je zauzeti jedno šire gledište na ovaj paket e, o azilu, dakle objediniti to s paketom za migracije. To je sada moj prioritet. Razviti dakle ovaj novi pakt. Da bi se u tome uspjelo, ha evo neki vele da je to možda nemoguća misija, da je teško pronaći zajedničko stajalište sa vijećem. Ja ne mislim da je tako. Ja mislim da je to moguće, ali moramo biti jako oprezni. Evo, ne želim se sada dovoditi u neugodnu situaciju i govoriti o tome što bi trebalo poduzeti. Nadam se da nećemo trebati povlačiti dosije koji su već usvojeni u parlamentu. Evo, mogu vam... Evo, to bi bio moj odgovor na vaše pitanje. Izvolite, gospodine Ketijan. Hvala vam, predsjedniče. Hvala, gospođo Johansson. Parlament bi htio da dođe do uspostave zajedničkog sustava azila. Jasno mi je zašto vi govorite o široj perspektivi i uzimanju u obzir migracijskih politika. Želite li to povezati sa pitanjima kontrole na granicama i pitanjima šengenskog područja? Ili smatrate da njih treba razmatrati odvojeno od pitanja migracije i azila ili želite to sve objediniti u jednom paketu? Izvolite. Gospodin Hansen. Pa htjela bih se vratiti na sadržaj novog e, paketa. Smatram da je trenutno sada ovdje prisutno jako puno različitih stajališta. I nekada je u tom kontekstu lakše odblokirati situaciju. Hoće li se to ili naći ili ne u paktu, morat ću vam odgovoriti naknadno na to pitanje. Hvala lijepo. Imamo predstavnika nezavisnih zastupnika, to će biti zastupnica Ferrara. Izvolite. E, e. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ja ću vam se obratiti na talijanskom jeziku. Vezano uz novi pakt o migracijama. Nadam se da to neće značiti povlačanje dosjea koji su trenutno blokirani u vijeću. Ja sam bila izvjestiteljica, dakle, za, vezano uz pitanje zahtjeva Azile parlament je tu donio svoje stajalište koje je sveobuhvatno, dakle. Mislim da bismo trebali zaštititi postojeći paket kako ne bi došlo do različitih ravnoteža, dakle u odnosu na odnos država članica. Ali vezano uz ovaj novi paket, smatrate li da bi dijelom tog paketa mogli biti ovi, dakle, legalni načini dolaska u Europsku uniju? Hoćete Možete li se nadovezati na izvješće Lopez Aguilar vezano uz humanitarne vize? Smatrate li da će biti potrebno dakle, pozabaviti se centrima za prihvat u trećim zemljama, primjerice na jugu Mediterana, kako bi ljudi tamo uputili svoj zahtjev da ne bi ulazili dakle, ove čamce kojima prelaze sredozemlje? To primjerice u suradnji sa UNHCR-om i evropskim agencijama. Hvala vam, izvolite odgovoriti, gospođo Johansson. Hvala vam, eh, zastupnice Ferrera. Kao što sam rekla u svom uvodnom obraćanju, i parlament i vi osobno ste napravili sjajan posao vezan uz ovoj dosje. Od sve je proteklo u znaku kompromisa i pronalaska rješenja. To je doista evropski način suradnja, dakle pronalazak kompromisa, gradnja mostova između različitih klubova zastupnika i na to se valja nadovezati. Dakle, povlačenje prijedloga nije rješenje, ali ja moram pronaći novi način napretka i zato sada ne bi ništa obećavala, to ne bi sada ništa riješilo. Da, pravi način ulaska, to bi, mogli, to bi moglo biti dijelom novog pakta. Zato govorimo o migracijama i azilu. Dakle, legalni način ulaska u EU su dio tog paketa. E, svjesna sam prijedloga, upoznata sam sa, sa prijedlogom o humanitarnim vizama. O tome bi se mogla nastaviti rasprava. Međutim, smatram da je lakše pozabaviti se instrumentima kao što su preseljenje, na kojima se već dosta radilo i što se usvojilo tijekom prošle godine. Hvala lijepo. Zastupnica Ferrara, još malo s vaše strane pozabavit ću se drugim pitanjem, to je unutarnja sigurnost, odnosno organizirani kriminal. Htjela bih čuti je li dijelom vaših prioriteta, odnosno prioriteta komisije, nastav, rad na nastavku izvješća odbora KRIM, dakle uvesti jedan propis koji se bavi borom protiv organiziranog kriminala, dakle koji je mafijaškog karaktera. Takve pojave obeshrabruju povjerenje građana u rad javnih e, institucija. Potom direktiva o seksualnom zlostavljanju djece. Zanima me što ćete učiniti kako biste se osigurali da evropske države počnu primjenjivati taj zakonski tekst i da se intervizira, intenzivira dakle borba protiv ovih kriminalnih aktivnosti. Smatram da je ovdje važno primjerice dakle dati odgovarajuću potporu dakle žrtvama te reformi dakle počinitelja. Hvala vam, evo izvolite. Gospođo Johansson. Hvala vam, ovo su doista važna pitanja. Organizirani kriminal, dakle mafijaške organizacije, one su poput otrova u društvu. One su prijetnja društvenoj koheziji time nisu obuhvaćene samo žrtve tog kriminaliteta, već cijelo društvo. Zato je važno ovdje ubrzati stvari vezano uz ova područja. Ja ću vam konkretnije odgovoriti jedno kada preuzmem dužnosti. Znam da imamo dosta prijedloga koji su usvojeni i u parlamentu i u vijeću imamo dakle na stolu prijedloge, a sada se moramo fokusirati dakle na provedbu odluka koje su već donesene. Ali smatram da u tom području treba čuti još prijedloga. Jednako je kada je riječ o seksualnom zlostavljanju, zlostavljanju djece. E, velika količina dječje pornografije se nalazi pohranjena na serverima u Europi, u državama članicama. Riječ je o strašnom, e, strašnom zločinu i smatram da je potrebno poboljšati suradnju dakle, tijela gonjenja kada je riječ o ovom kaznenom dijelu. Hvala vam. Prelazimo na klube SID. Riječ ima ova strana sale dajem riječ pod svom podpredsjedniku, gospodinu Pietru Bartolu. Izvolite. Molim vas mikrofon, kaže predsjednik. Dobar dan svima. I... Ne radi mikrofon. Ispričavamo se u svojem pismu se govori o novom održivom pristupu organizacije traganja i spašavanja. Rekli ste da iskustva prošlih godina stavljaju u prvi plan ključnu ulogu komisije kada je riječ o distribuciji, dakle preseljenju migranata u države članice. Riječ je o međunarodnim, spašavanje je dijelo međunarodnih konvencija i tu komisija nema pravo uplita. Istina je da bi se moglo učiniti više u financijskom smislu kako bi se učinilo više kada je riječ o državama članicama i njihovim naporima na moru. Što ćete konkretno učiniti da biste ispunili obaveze koje ste naveli u svom mandatnom pismu koje se tiču dakle održivim, održivog upravljanja traganjem i spašavanjem. Hvala lijepo. Čuli smo pitanja, sada vaš odgovor, gospođo Johansson. Hvala vam na pitanju. Kao što ste istaknuli, postoji tu uloga koju komisija može odigrati i ona tu ulogu već igra. Riječ je o koordinaciji i dakle bolje organizaciji dakle cijelog lanca kada je riječ o traganju i spašavanju. Dakle, nije riječ isključivo o konkretnom traganju i spašavanju, riječ je i o sustavu dakle, distribucije ljudi, dakle odgovarajuću državu, dakle obrada zahtjeva za azilom. Dakle, tu možemo djelovati u cijelom ovom lancu i to će zasigurno biti dijelom e, održivog rješenja za koje ću osmisliti na zahtjev novo izabrane predsjednice von der Leyen. Izvolite dodatno pitanje. Hvala lijepo. Evo konkretno, u odnosu na vaše prethodne odgovore. Htio bih čuti koji su vaši planovi vezano uz traganje i spašavanje na moru koje će se temeljiti na načelu solidarnosti. Na osnovu istoga sve države članice bi trebale dijeliti odgovornost kada je riječ o, o primanju dakle, zahtjeva za azilom tako spašenih migranata, dakle u skladu sa međunarodnim pravilima. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Nedavno smo dobili jedan preliminarni sporazum koji smo potpisali na Malti, to je između četiri države članice. Znam da će se o njemu razgovarati, dakle, na sastanku ministara unutarnjih poslova idućeg tjedna. Vidjet ćemo koji će biti ishod e, tih razgovora. Imam dojam da tu postoji jedan konstruktivan pristup od strane država članica u ovom području. Nadam se da je tome tako. I vidjet ćemo koji će biti zaključci tog e, susreta, te ću vas o tome obavijestiti u sljedećem svom dijalogu sa parlamentom. Hvala vam, klub EPP-a. Zastupnica Nadine Morano, izvolite. Hvala predsjedniče. Evo, govorit ću na francuskom. Gospođo Hansan, iznenađena sam e, da u vašim pismenim e, odgovorima glede borbe protiv e, protuzakonite imigracije vaši jedini odgovori počivaju na razvoju zakonite migracije. Ne razvijate strategiju za učinkovit povratak ilegalnih imigranata koja je od ključnog značaja kako bi ovome se pristupilo na odgovoran ljudski i čvrst način. U Europi ako postoji jedan, jedno područje gdje se gazi država prava, to je upravo pitanje migracije kada e, sudske odluke koje se tiču vraćanja nisu provedene u djelo, dakle nisu ispoštovane. No poštivanje ovih sudskih odluka mora biti rješenje jer svake godine države članice izdaju 500.000 e, naloga za povratak na grančice, e, e, povratak u svoju zemlju, samo 170.000 njih je napravljeno prošle godine, dakle jedna trećina. sprem. te situacije očekuju se rješenja. Što namjeravate napraviti kako bi se povećao, drastično povećao povratak izbjeglica koje su tu protuzakonito? Hvala, možete odgovoriti. Hvala vam. Mislim da je ovo vrlo važan e, aspekt. Mislim da ovdje moramo ubrzati postupke, kada je riječ o povratku onih koji nemaju pravo na ostanak u Evropskoj uniji. To sam rekla u svom uvodnom obraćanju. Pravo, dakle, na azil, na međunarodnu zaštitu, to je to podrazumijeva i da oni koji nemaju pravo na to, da se oni trebaju vratiti. E, to bi trebalo bolje funkcionirati. Evo, sada imamo podatke koji govore dakle da se konkretno od svih onih koji su se trebali vratiti vratila samo jedna trećina njih. Dakle, tu trebamo poboljšati rezultate. Ali komisija nije ta koja vraća ljude. To je odgovornost država članica da kada govorimo ponovnom prihvatu, ali komisija tu može pomoći, moramo pomoći, pomoći sa sporazumima koji se bave tim pitanjem sa trećim zemljama, možemo pomoći u nekim drugim područjima. I rado ću raspraviti o tome što još komisija može učiniti kako bi se dakle ubrzalo, ubrzao ovdje postupak, kako bi on bio puno učinkovitiji. Također smatram da je to povezano sa bržom obradom zahtjeva za azilom u državama članicama, da bi to također moglo pomoći. Hvala, gospođo Morano, imate još jedan minut. Da, pa čujte, očekivala sam da ćete mi govoriti o sporazumu o ponovnom prihvatu, samo ih je 17 dogoreno. dogovoreno, Mali, oblast Slovena, Bjelokosti, Kamrun e, i tako dalje, i zemlje iz Afričke unije iz kojih dolaze ili preko kojih tranzitiraju brojni nezakoniti migranti, te zemlje nisu pokrivene takvim e, sporazumima. To je prioritet. Dakle, da li se slažete s tim? E, Uzred rečeno, mi financiramo u iznosu od 17 milijardi eura razvoj u Africi. Nikad nisam čula da ste govorili o odgovornosti Afričke unije i o odgovornosti država podrijetla. Čekam odgovor po tom pitanju. Hvala. Izvolite odgovoriti. Hvala vam, gospođo Morano. Vjerujem da moramo razvijati više sporazuma po novom prihvatu s trećim zemljama. Mislim da je to važan dio i mislim da tu komisija može pomoći da se to na tome radi. Također znam da u određenim slučajevima države članice imaju svoje vlastite sporazume i mislim da trebamo razvijati suradnju između komisije i država članica kako bismo došli do najučinkovitijeg načina za ponovni prihvat, jer to nam je potrebno. Hvala, sada opet e, redna na e, Riječ ima kolegica Malin Bjork. Imate jedan minut, izvolite. Hvala, govorit ću Švec na švedskom. da. Želim vam dobrodošlicu na sastanak našeg odbora. Kao što ste mogli čuti, vidite da neki ne žele da Europska unija napreduje. Možemo to nazvati orbanovskom stranom verzijom. Oni žele graditi mostove i druge da uđu. No, nemamo samo takve, već ima tu i onih koji e, se žele boriti za zaštitu ljudskih prava i otvaranje. Htjela bih čuti jedan jasan odgovor s vaše Dakle, moramo zaštiti žensku konvenciju, moramo se postarati da ne bude više zatvornih granica. Dakle, pitanje je sljedeće. Postoje rasističke sile, snage koje žele napraviti jedan australski model ovdje u Europi. Dakle, moje pitanje je da li ćete se postarati da takva vrsta predloga nikada ne bude iznesena i da se zajamči pravo na azil u Europskoj uniji? Imam još jedno drugo pitanje, ali ću ga postaviti nakon što čujem vaš odgovor. Gospođa Hansen. Hvala vam na pitanju, gospođo Bjork. No, ipak ću odgovoriti na engleskom. Slažem se s vama. Dakle, globalno promatrano vidimo ozbiljne prijetnje prema migrantima i prijetnje upućene pravo na azil. To je nešto što je po mom mišljenju zastrašujuće. I zato je doista jako važno da zaštitimo europski način života, jer europski način je taj da u osnivačkim ugovorima, u temeljnim ugovorima smo jasno definirali pravo, odnosno način za podnošenje zahtjeva za azil. ja ću se kao povjerenica uvijek zalagati za naše temeljne vrijednosti i temeljne ugovore. To je vrlo jasno i trebamo biti ponosni na tako što. I razlika između naše unije i drugih tijela drugih dijelova svijeta je to da imamo jasna pravila za podnošenje zahtjeva za azil. Isto moram reći da imamo i jasne vrijednosti za koje se zalažemo i s ponosom ću se boriti za to i ovdje u Europskoj uniji i na svjetskoj razini. Hvala, gospođo Bjork. Hvala. Moje pitanje bilo sljedeće. Da li ćete se pobrinuti da takvi prijedlozi koji spriječavaju ulazak tražitelja azila nikada ne budu, ne dođu na dnevni red? Zatim pitanje koje se tiče Libije. Znamo da je situacija na terenu katastrofalna i Europska unija ima odgovornosti u tome. Mi smo se trebali sramiti onoga što je samo dešava, osobito e, onoga što rade, e, oba, radi obalna straža tamo. Dakle, da li ćete nešto poduzeti po tom pitanju? I još jedna stvar, glede ponovnog e, prihvata, mi raspolažemo instrumentima za tako što. Dakle, da li ćete zajamčiti da ćemo da će naš rad e, biti počivati na humanitarnim vrijednostima ono što radi visoko e, povjerenstvo za e, humanitarni rad. Hvala gospođo Bjork. Pa, najprije što se tiče Libije, ne vidim kako stvari mogu poboljšati u Libiji tako što bismo zaustavili suradnju s Europskom unijom. Mi znamo da Libijska obalna straža koja prijeti i krši ljudska prava, mi znamo za to. I Europska unija, što radi Europska unija? Pa mi obučavamo e, Libijsku obalnu stražu e, glede poštivanja ljudskih prava. Mislim da se trebamo osvrnuti na ono što se desilo i što je napravljeno u Libiji, ali ne mislim da, ćemo, da bismo prekidom suradnje sa UNHCR-om e, i UM-om u Libiji i obučavanjem e, libijske obalne straže e, i za ljudska prava. Ne znam kako to može popraviti tu doista jako tešku situaciju u Libiji. A što se tiče premještanja suradnje sa preseljenja i suradnja sa UNHCR-om je od ključnog značaja. No, ne mogu odbiti niti ostale aspekte preseljenja. Mislim da je to jako važan zakonski način za eh, dolazak u Europu i mislim da bismo, nadam se da ćemo moći surađivati s državama članicama na tom polju. Hvala gospođo Johansson. Sada opet eh, socijaldemokrati Javier Moreno Sanchez ima. Imate riječ jedan minut. Hvala vam predsjedniče. Želim vam dobrodošću gospođo Johansen. Evo, prilazimo polako kraju. Vi jako dobro znate da eh, eh, zaštita prava žena je DNK u srcu našeg kluba zastupnika i mi želimo dakle jačati jednakost, rodnu jednakost u svim vašim politikama i vi ste se jasno postavili po tom pitanju, čestitam vam na tome. Moje pitanje, borba protiv trgovine ljudi, ovdje konkretno mislim na žene, djevojke i djecu. Nažalost, trgovina ljudi e, stvara mnoge žrtve, ali to predstavlja isto tako i 5 milijardi eura zarade za kriminalce. Komisija s svoje strane mora učiniti sve što može kako bi koordinirano djelovala sa državama članicama i mora zajamčiti zaštitu žrtava i garantirati su tako i suđenje kriminalaca. Dakle, kako ćete sprovesti u dijelu direktivu iz 2011. koja se tiče borbe protiv E, ljudi? Koje su nove e, mjere koje ćete e, predložiti? Hvala, molim vas odgovor. Hvala, gospodine Moreno Sanchez. Prvo, što se tiče provedbe direktive iz 2011. morat ću vam kasnije malo konkretnije odgovoriti. No, što se tiče trgovine ljudima, to je doista nešto što me jako brine i čime se namjeravam baviti. Znamo da E, polovica žrtava krimčarenja e, su europski građani. Dakle, to nije problem koji prelazi naše granice, već problem koji je unutar naše granice i velika većina žrtava krimčarenja ljudima su žene i djevojke. Jako je važno da pojačamo mjere borbe protiv krimčarenja ljudima i moram reći da sam spremna uzeti razmatranje nove zakonodavne inicijative, odnosno prijedloge na ovom području, jer znamo da kriminalci zarađuju ogromne novce iskorištavajući te žrtve, te djevojke. Tako da ću biti spremna razmotriti nove zakonodavne mjere na ovom području. Isto tako, mislim da trebamo biti spremni izraditi novu strategiju za borbu protiv krijumčara ljudima. Mislim da možemo više toga napraviti u Europskoj uniji na tom polju i doista smatram da je sramotno da 50% žrtava su europski građani. Moramo bolje djelovati. Hvala gospođo Johansson. Gospodine Moreno, imate još jedan minut. Hvala. Trebate znati na su srećni niste sami u toj borbi. Koordinatorica Europske unije za borbu protiv eh, krimčaranja ljudi je na vašoj strani, isto tako imate i Europski centar za borbu protiv krimčaranja ljudi. Dakle, kako namjeravate koristiti mogućnosti, razne mogućnosti suradnje koje vam stoje na raspolaganju kako biste bili učinkoviti. Zatim tu je pitanje i maloljetnika i napose um, maloljetnika bez pratnje. Ovdje govorimo o jako ranjivim e, osobama koje se može izrabljivati za rad e, seksualno. Dakle, kako identificirati te osobe i prvenstveno kako im pomoći, jer to su osobe koje e, su doista zanemarene sustavom. Hvala vam gospodine Moreno Sanchez. Ovo sve područja na kojima moramo više zajedno raditi, ubrzati rad. Naravno, upoznata sam sa svim institucijama koja ne mogu pomoći u tom radu, no moramo se boriti i protiv te kulture nekažnjivosti onih koji se bave krijumčarenjem ljudi. E, tako da ću vam e, kasnije iznijeti konkretne prijedloge kada ocjenimo situaciju i vidimo da li ima novih mogućnosti za djelovanje u tom području. Hvala gospođo Johansen. Sada su zeli na redu, a sada ćemo čuti gospodina Damjana Karema. Hvala predsjedniče. Gospođo Johansen, dolazio sam na ovo sa pozitivnim predrasudama e, Neke su me stvari umirile, ali neki nedostatak konkretnih stvari su me zbunile. Jer često imamo, zaboravljamo da su iza ovih svih e, mjera muškarci, žene, djeca i veliki broj mrtvih i moramo im hitno pomoći. Dakle, jasno mi je što namjeravate, ali oni koji, koji su na brodovima koji spašavaju ljude, da li hoćete pokrenuti na europskoj razini spašavanja na moru? Također želite raz, e, deblokirati pregovore oko Dublina, jer da, to je važno i dosta je, e, dosta je bilo blokiranja toga, no niste rekli E, kako, se, kako ćete u vijeću raditi jer oni hoće jednoglasje, a ne kvalificiranu većinu. Dakle, da li ćete tražiti od vijeća da e, se ide na kvalificiranu većinu, a ne na konsenzus koji je u biti samo izluka za nedjelovanje? Gospodin Johansen, možete govoriti? Hvala gospodine Karem. Odgovorila sam na mnoga pitanja koja se tiču traženja i spašavanja i ne mogu dati drugi odgovor nego onaj koji sam već dala. Dakle, koliko vidim imamo novi, trebamo novi konstruktivan pristup, e, imamo ga već, e, do njega je došlo sa ovim dogovorom e, u Malti, imat ćemo sastanak ministra unutarnjih poslova idućeg tjedna, ako se ne varam, i nadam se da će to otvoriti novi način rješavanja ovih problema, no naravno je moj zadatak da iznesem i da dođemo i do održivog načina rješavanja ovog problema i morat ću se vama i ovom uvaženom odboru e, iznijeti naknadno rješenje za pitanje traganja i spašavanja. Što se tiče Dublina, uredbe iz Dublina i dosija koji je blokiran na vijeću, nitko ne bi bio sretniji od mene kada bih mogla to eto samo deblokirati no, ne mislim da je to tako jednostavno jer bi to <laughs> već bilo riješeno do sada. Dakle, to će biti jedan od mojih teških zahtjevnih zadataka, dakle da iznađem rješenje kako blokirati taj dosje. I kao što sam rekla ranije, vjerojatno će mi trebati puno iskustva i vjerojatno i neki drugi prijedlozi kako bismo blokirali taj dosje. Ranije sam već rekla, naravno, kao nova povjerenica, ukoliko odobrite moj mandat, naravno da ću započeti odmah e, e, i voditi dijalog kako bi ih e, ostvarila što veći konsenzus. No na kraju krajeva morat ćemo doći do načina kako donijeti odluku o novom paktu. Hvala vam gospođo Johansson. E, možete reagirati, imate jedan minut. Da, pa važno je ocijeniti i primjenjivost postojećih mjera prije što se pokrene jedan pak. Dakle, da li e, ćete se angažirati, ocijeniti mjere koje postoje u paketu za azila, ako to namjeravate do kada, jer rokovi su jako važni, i e, da li ćete se postarati da svi novi prijedlozi budu utemeljeni na zaključcima tih izvješća i da li će biti popraćeni mjerama utjecaja e, koji će biti sastavljeni u suradnji sa e, civilnim e, udrugama. Pa već imamo sedam dosjea u paketu za azil. Ne bih htjela početi početi od ništice, tako da se nadam da ćemo moći se nadvezati na onome na čemu je parlament uložio veliki trud. Dakle, moj prvi pristup neće biti da se počne od ništice, već nastaviti raditi i nadograđivati na onome što je napravljeno. Naravno moram proći kroz e, cijeli postupak e, kako bih vidjela što je to što je potrebno, kako bi se odblokirao taj problem, a u svakom slučaju namjeravam e, informirati odbor o svemu tome i surađivati s vama. Hvala, gospođo Johansson. A sada u ovom drugom krugu pitanja Idemo na zadnja pitanja. U ime Raspučke stranke, Paolo Rangel, imate riječ, jedan minut. A, ispričavam se, ispričavam se. Greška, moja greška. Da, i dalje Rinju ima riječ, ispričavam se doista. Evo, promaklo mi je predzadnji, govornik u ime Rinjua, mi je promakao, dakle, radi se o Moricu Körneru. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, gospođo Johansson, u sigurnosnoj politici Europske unije stvari idu krivo. Od 2014. E, bilo je 22 teroristička napada u Europskoj uniji. E, često se radilo o napadačima koji su već bili poznati policiji, međutim umjesto da se unaprijedi suradnja među policijskim tijelima u Europskoj uniji, e, samo se radilo na prikupljanju podataka. E, jako je teško pronaći iglu u plastu sjena ako samo ne radimo na povećanju tog plasta. Moje pitanje je hoćete li nešto učiniti na unapređenju suradnje ili ćete samo dalje raditi na prikupljanju podataka? Hoćete li li e, podnijeti e, prijedlog za poboljšanje prikupljanja podataka. Zahvaljujem na pitanju i ispričavam se zbog toga što sam vas bio preskočio. E, gospođo Johansson, izvolite. Hvala gospodine Körner. Moram reći da se dosta slažem s vama po ovom pitanju. Dakle, moramo naprijediti suradnju između policijskih snaga i Europola malo prije sam odgovarala na drugo pitanje i rekla sam da je najhitnija stvar povjerenje. Potrebno nam je međusobno povjerenje. Moram, uh, policijske službe moraju bliže surađivati i to je ono što trebamo razvijati. postoje brojne prilike koje nam se pružaju koje ne koristimo dovoljno danas. Na tome trebamo staviti fokus. Dakle, ne isključujem da će biti možda potrebno iznijeti dodatne prijedloge, ali mislim da puno više treba puno više posla imamo na provedbi onoga što je već odlučeno i e, razvijajući e, međusobno povjerenje kako bismo radili na suzbijanju organiziranog kriminala i terorizma. Gospodine Kerner, imate još jednu minutu. Drago mi je što mogu čuti e, da ćete ponajprije raditi na jačanju e, suradnje i unapređenju međusobnog povjerenja. U tom kontekstu imao bih još dva konkretna pitanja. S jedne strane, e, radi se o povjerenju kada govorimo o prijedlogu koji se tiče elektroničkih dokaza koje koriste različita nacionalna istražna tijela. Što ćete učiniti kako bi došlo do pomaka u pogledu ovog prijedloga? E, drugo, što se tiče uspostave povjerenja, e, što ćete učiniti e, i hoćete li tražiti odobrenje parlamenta u pogledu odgovarajućeg prijedloga na tom području? Najpše hvala, gospođo Johansson. ispričavam se, nisam razumjela vaše zadnje pitanje. E, hoćete li kod sljedećeg produljenja sporazuma SWIFT predvidjeti e, mogućnost e, suglasnosti Europskog parlamenta? Molim odgovor, gospođo Johansson. Hvala. Kad govorimo o e-dokazima, kasnije ću vam se javiti da vidimo kako možemo nastaviti rad na tom dosjeu puno toga treba uzeti u obzir. A kada govorimo o međunarodnim sporazumima, bit će mi drago konzultirati se s redovito, s parlamentom. Dobro, hvala. I sada je zadnje pitanje koje će postavlja gospodin Paolo Rangel. Izvolite, imate jedan minut. Gospodin Hansen, srdačno vas pozdravljam. S obzirom da sam ja zadnji koji poslije pitanja, dopustite da ukažem da nakon ovog saslušavanja možda ćete biti poznati kao povjerenica koja se vraćala. E, jer ste glede ključnih pitanja uvijek govorili da se morate vratiti, odnosno ponovno javiti e, s odgovorom po parlamentu. Mi smo u prethodnom sazavu e, rješavali probleme um, s novom, novog sustava, no vi ste rekli da treba riješiti nove probleme, ali mi smo već u prethodnom sazivu premostili ogromne poteškoće, a, vaš klub zastupnika, odnosno klub zastupnika iz kojeg ste vi porijeklom, vaša politička obitelj, SND, e, su e, ti koji su predstavili velike probleme. No, no dobro, ja sam bio izvjestitelj na ovom dosjeu. E, imajući na umu stav SND-a, da li ćete, da li ste spremni ovdje se vratiti i jasno iznijeti stvari i proračunski e, i proračunska sredstva kako bi se to riješilo. Mi vjerujemo da e, djecu možemo bolje zaštiti ako se započne uzimanje odsjaka prstiju od šeste godine. Dakle, da li ćete podržati to i provesti te mjere u komisiji. Izvolite, gospođo Johansson. Ako sam dobro informirana, e, trenutačno je u tijeku postupak trijaloga, zar ne? E, nadam se da će taj postupak teći neometano Smatram da ne bi bilo mudro definirati neke rokove i vremensku dinamiku prije nego što završi trijalog, ali nadam se da ćemo to uspjeti provesti u dijelu jer nam to doista treba. A što se tiče odgovora koje niste dobili, naravno na odboru je da donese odluku i procjeni jesu li moji e, odgovori bili e, dostatni ili ne. Nije na meni da dajem ocjenu. Gospodine Rangel, izvolite. U redu, primljeno na znanje. Osvrnuo bih se na e, važan segment vašeg portfelja o kojem ovdje nije bilo riječi, jer nemoguće je osvrnuti se na sve segmente. Dakle, potrebno je osigurati e, usklađenost između unutarnje i vanjske dimenzije sigurnosti. Informacije na internetu, e, uplitanje u izborne procese predstavljaju primjer poveznice na ovom području. E, tu je potreban e, snažniji i koherentniji pristup Europske unije. Dakle, koji su vaši planovi? Što kanite učiniti u narednih pet godina što se tiče dezinformacija, uplitanja u predizbornu kampanju i tako dalje? Izvolite, gospođo Johansson. E, zahvaljujem. Slažem se da postoji tjesna poveznica između aspekta unutarnje i vanjske sigurnosti. Moramo dalje raditi na tome. To predstavlja vrlo važan aspekt. A što se tiče ovih konkretnih prijetnji u odnosu na naše demokratske procedure, tu moram tjesno surađivati i s drugim povjerenicima na ovom području. Iznimno je važno osigurati zaštitu naših građana, našeg društva i naše demokracije. To je presudno. Zahvaljujem. Ovime smo došli do kraja drugog kruga pitanja i odgovora. Sada je na redu završno obraćanje koje je na dnevnom redu u skladu s poslovnikom. U skladu sa procedurom, ako je ovo sudski postupak, vi imate završnu riječ. No, na kraju ove rasprave i saslušanja zahvaljujem svima na doprinosima i zahvaljujem na tome što ste bili disciplinirani i što ste se pridržavali predviđenog vremenskog redoslijeda. To je jako važno za parlamentarni nadzor. Važno je osigurati odgovarajuću kvalitetu u saslušanju svakog kandidata za povjerenika. U ovom slučaju e, radi se o kandidatkinji e, gospođi Johansson koja je predložena e, za funkciju povjerenice za unutarnje poslove. Drago mi je što smo u proteklih nekoliko sati imali priliku postaviti pitanja i čuti odgovore. E, sada vi ponovno imate riječ. Možete iznijeti svoje završno izlaganje, svoju završnu riječ. Molim da to ne bude e, duže od pet minuta. Gospođo Johansson, imate riječ. Zahvaljujem na vašem trudu i vašim nastojanjima da uvažite e, sva pitanja i osvrnite se na sve dvojbe. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Uvaženi članovi ovog odbora, kao što sam rekla na početku, veselila sam se ovom saslušanju i bila sam e, u pravu jer e, očito je da na razini ovog odbora postoji ekspertiza, poznajete situaciju u državama članicama, e, vi ste doista pravi predstavnici građana Europske unije i nadam se da ću imati priliku tjesno s vama surađivati u narednih pet godina. E, doista se veselim toj suradnji. Naravno, budem li potvrđena kao povjerenica. Mislim da je ovo početak jednog putovanja, nadam se, u sklopu kojeg ćemo ostvariti rezultate koji su iznimno važni za naše građane. I e, pitanja migracija, pitanja azila jako su važna i u prvom su planu za naše građane. Treba pronaći rješenje na razini Europske unije i to je naša obveza. Kao što sam ranije rekla, meni je potpuno jasno da trebamo stati u obranu vrijednosti Europske unije. Međutim, isto tako trebamo voditi računa o utjecaju koji naša pravila proizvode izvan Europske unije. Smatram da Europska unija uvijek treba imati pionirsku ulogu i primjerom pokazivati što činiti kada se radi o zaštiti temeljnih prava. Što se tiče migracija, kao što sam rekla, moja je ambicija pronaći rješenje, a naš zajednički uspjeh procjenjivat će se i temeljem rješenja za budućnost. E, smatram da to treba biti europsko rješenje, zajedničko rješenje, izvedivo, održivo, predvidivo rješenje koje počiva na našim vrijednostima i e, temeljnim pravima. Ono što nam treba su zajednička europska rješenja kako bismo upravljali sustavom migracija. Osim toga, moramo imati održivi pristup kada govorimo o traganju i spašavanju. Moramo imati integriran pristup, sigurne i zakonite puteve za migracije. E, trebamo osigurati mogućnost e, odobrenja azila u slučajevima kada je zahtjev opravdan. To trebamo procjenjivati od slučaja do slučaja, a osobe koje nemaju pravo ostati trebaju se vratiti u skladu sa našim propisima i zajedničkim pravilima i to na dostojanstven način. A to je povezano i s borbom protiv, e, protiv krijumčara i trgovaca ljudima. Moramo voditi računa o interesu e, djece, o rodnoj perspektivi i o preduvjetima koje moramo ispuniti što se tiče e, donošenja politika na ovim područjima. Kada govorimo o sigurnosti i borbi protiv terorizma, puno smo toga ostvarili, ali treba učiniti još više. Po mom mišljenju ne smijemo oklijevati, trebamo poduzeti daljne mjere kako bismo unaprijedili europsku suradnju i uspostavili veću razinu povjerenja između različitih tijela za provedbu zakona. Povjerenje, kao što sam rekla, ključni je preduvjet za suradnju na ovom području, a osim toga e, Suradnja koja dobro funkcionira presudna je u ovom portfelju kako bismo osigurali povjerenje građana u europski projekt. Kao što sam već rekla, kompromis i suradnja predstavljaju okosnicu Eh, suradnje na razini Europske unije. Unutar eh, portfelja koji mi je povjeren prije nekoliko tjedana, za koji sam kandidatkinja, trebamo pronaći bolje temelje za bolju suradnju i jačanje povjerenja. Povjerenje mora biti u samoj srži naše suradnje, bilo da se radi o suradnji među europskim institucijama, državama članicama ili eh, u odnosu na europske građane. Povjerenje mora biti Eh, vezivno tkivo europskog projekta. Eh, ja ću eh, raditi temeljem ovih vrijednosti ukoliko budem potvrđena na funkciji povjerenice. I kao što sam rekla, veselim se potencijalnoj suradnji sa ovim odborom koji je pokazao visoku razinu angažmana i kompetentnosti. Hvala vam lijepa. Hvala vama. Zahvaljujem eh, vama, gospođo Johansson. Eh, želio bih eh, u ime odbora LIBE, u ime naših članova i isto tako u ime predsjedništva ovog odbora da doista cijenimo vaše napore E, s obzirom e, na angažman koji ste pokazali i e, sve ono što kanite poduzeti u sklopu svog djelokruga rada. Ovaj odbor, kao što vidite, iznimno je angažiran. Doista je veliki odaziv i skoro svi članovi su ovdje i nekoliko sati nakon početka ovog sastanka. Ovaj odbor doista je predan e, pronalaženju rješenja za razna otvorena pitanja iz ovog e, portfelja migracije, azil, e, Schengen, agencije koje potpadaju u nadležnost odbora Libe, a isto tako pitanja sigurnosti. U sklopu prethodnog mandata komisije postojao je zaseban povjerenik e, zasebno za pitanja sigurnosti i drugi povjerenik za migracije i azil, a vi ćete to objediniti. Naravno, u sklopu ovog saslušanja nismo se mogli osvrnuti na sve otvorene teme. Razgovor naravno traje i dalje. Mi vam zahvaljujemo na tome što ste iznijeli svoja gledišta. Dodao bih samo jednu stvar, ako dopuštate. Novo izabrana predsjednica Ursula von der Leyen jasno je rekla u svom izlaganju tijekom plenarnog zasjedanja Europskog parlamenta, nakon čega smo potvrdili njezin izbor svojim glasovanjem. Ona je rekla da će dati sve od sebe kako bi održala sposobnosti Europskog parlamenta koje obuhvaćaju i zakonodavnu inicijativu u rukama Europskog parlamenta. A to znači e, da je odbor poput ovog pravo tijelo E, zaduženo za zakonodavne prijedloge. A to znači da trebamo stati u obranu ne samo otvorenih prijedloga koji su u toku, nego i što se tiče inicijativa koje će se pokrenuti. Spomenuo bih ovdje e, primjer izvješća o humanitarnim vizama. Imao sam čast biti izvjestitelj za to izvješće. Očito je da postoji široki djelokrug rada ovog odbora. I e, širina e, naše nadležnosti dolazi do izražaja u tome što ćemo biti uključeni u osam saslušanja, najmanje osam saslušanja potencijalnih povjerenika, e, bilo kao glavni ili pomoćni odbor. A postoji samo jedan portfelj koji u potpunosti potpada pod ovaj odbor, a to su unutarnji poslovi. I upravo zato ovo saslušanje ne dijelimo ni s jednim drugim odborom i upravo zato su članovi ovog odbora e, doista predano i angažirano pristupili ovom saslušanju. Zahvaljujemo vam na vašim odgovorima. A što se tiče same procjene saslušanja i vaših odgovora. Koordinatori će se sastati večeras u 19 sati. E, dobit ćete informaciju o mjestu gdje će to biti kako bismo onda e, donijeli odgovarajuće zaključke. E, zahvaljujem gospođo Johansson. Ovime zaključujem sjednicu.